Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Poštovane dame i gospodo, drage kolege i kolegice, otvaramo ovaj današnji sastanak, saslušanje o bijeloj knjizi o prometu, to smo već danas prije podne raspravljali na prvoj sjednici. Izvjestitelj Wim van den Kamp za tu bijelu knjigu je također ovdje prisutan. Nažalost smo u dosta velikoj vremenskoj stisci, stoga podsjećam sve govornike da imaju samo šest minuta za svaku prezentaciju, uz jednu iznimku, to je gospodin Groš, koji je danas naš uh, uvodničar, zato što je tada bio izvjestitelj uh, za tu bijelu knjigu iz 2011. godinu. Imamo dosta pun program i dosta stisnut vremenski okvir i stoga molim sve da, da se drže svog vremena za govor jer želimo isto tako naravno imati mogućnosti za raspravu. Stoga ćemo nakon svakog kruga prezentacija prvo predati riječ izvjestiteljima u sjeni za po dvije minute, a zatim svi drugi zastupnici će imati prilike govoriti na jednu minutu. Naravno, to ovisi o tome koliko ćemo imati govornika koji će se javiti za riječ. Onda možemo započeti sa prvim govornikom. Mi se već dugo poznajemo, znamo se deset godina, uvijek se iznova veselimo kada se vidimo, dakle to je Matiju Groš koji je u to vrijeme bio izvjestitelj. Matiju Groš, izvoli. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju, dragi Mihelu. Mi se dosta dugo poznajemo, nismo uvijek bili istog mišljenja, ali eto češće je to ipak bio slučaj. U svakom slučaju hvala vam lijepa. Pokušat ću se pridržavati vremenskog okvira u obliku u kojem ste ga zadali i po našoj tradiciji vi naravno imate bat da me upozorite ako malo duljem jer unutar 10 minuta naravno nemoguće je naglasiti sve teme, svu problematiku koju smo imali u bijeloj knjizi. Izazovi su jednaki na području transporta, promet je gospodarski gledano vrlo važna djelatnost, bilo da se radi o zapošljavanju ili o bruto domaćem proizvodu. Mi također znamo da će promet u bliskoj budućnosti u nekoliko godina porasti što se tiče potražnje, bilo da se radi o prijevozu putnika ili robe, a to već pokazuje prvi glavni izazov. Kasnije ćete dobiti pojedinačne slajdove. Dakle, ako gledamo e, sve skupa e, potražnju, ako vidimo kakav je odnos toga prema ugljičnom dioksidu emisijama, onda naravno vidimo da je promet jedan od glavnih e, emitera u tom području. Ali za razliku drugih grana prema 1990. godini kada su svi počeli smanjivati svoje emisije, promet i dalje ima vrlo visoku razinu emisije, to je dalje jedan veliki izazov i to je bio i temelj za Europsku komisiju kada je iznala svoj prijedlog 2011. godine. Osim toga smo imali razvoj različitih vrsta transporta koji su doveli do toga da imamo modelnu raspodjelu koja je vrlo različita. Ako pogledamo prijevoz robe, Onda imamo cestovni prijevod 45,8%, pomorski promet 36,9%, iako znamo da naravno kada roba pristigne u luke, često preko ceste se prevozi dalje, e, željeznice isto tako na primjer imamo i skoro 80% cestovnog prijevoza za prijevoz osoba. Dakle, to je taj izazov da imamo bolju podjelu povesanova prijevoza. Još jedan izazov koji smo prenijeli u protekle bijeloj knjizi je zapravo ono što e, nazivamo radnim uvjetima, socijalnim uvjetima. Tu imamo studiju iz Italije, nju sam našla, ona je objavljena prije nekoliko tjedana i ta studija sve kaže. Dakle, potražnja je porasla u cestovnom prometu, ali ako pogledate u kojem je država to posebno imala utjecaja na strukturu zapošljavanja, onda se tu jasno vidi da se ovdje radi o grani gdje je zvajanje radnog mjesta bilo vrlo važno, ali gdje smo imali istodobno i e, vrlo osjetljivo pitanje socijalnog dumpinga i radnih uvjeta. Mi smo to usvrdili pri našim smjernicama kao isto tako i pitanje sigurnosti i prava putnika gdje smo i u e, tom sazivu imali određene rasprave i određene dokumente. Prometni prostor, kao što smo si ga zamislili, je bio na posljedku ono što smo i kasnije ustvrdili, dakle tu se radi o mreži sa tri vrsta prijevoza, e, to je bio jedinstveni e, europski zračni prostor i mnogi kolegi danas mogu vam reći gdje tu imamo još uvijek poteškoće. Također imamo pojačanu standardizaciju tehnologija i komunikacija. To je za nas bilo pitanje poboljšanja infrastrukture. Prema procjenama ćemo do 2030. godine biti otprilike tu kod 500 milijardi. Radilo se o otvaranju tržišta uz uzimanje u obzir određenih aspekata, na to ću se već osvrnuti, na to ću se još osvrnuti, a isto tako naravno rubna otočna područja i luka proizvodnju i za istraživanje. Procjena koja je proizašla iz tadašnjih rasprava, ako pogledamo učinkovitost, održivost vezano uz okoliš, ali i uz socijalna pitanja i u sigurnosti, ona može usvrditi koliko su tu bili u različitom položaju pojedine vrste prijevoza i u sam, samo ovome bi mogli imati vrlo detaljnu raspravu, ali ono što smo ustvrdili jest da smo sve skupa znali za učinkovitost cestovnog prometa, ali da tu postoji određena potreba za poboljšanje vezanog uz okoliž, socijalne uvjete, pa i u sigurnost, iako smo tu radili dobre projekte. Željeznički transport, tu imamo zapravo suprotnu sliku od cestovnog prometa, u grubo rečeno. Kada govorimo o vodenim prometom, onda moramo razlikovati e, unutarnje vodene putove i pomorski promet, ali tu imamo razlike slične kao po pitanju željeznica. A zračni prijevoz je sličan cestovnom prijevozu, to dakle vrlo grubo. Prijedlozi koje smo ovdje izradili u parlamentu za prijedlog komisije je bio taj da smo se sotočili na ovaj pojam učinkovitog eh, kombiniranog prijevoza. Mi smo htjeli ko modalitet, ali ono što nam je tada bilo bitno reći u toj raspravi je da eh, su nam potrebne sve vrste prometa, dakle oni nisu u međusobnom natjecanju, mi samo moramo što učinkovitije i što bolje kombinirati. To je bio naš način rada. To isto tako znači a da govorimo o i o javnim vrstama prijevoza. Čak smo to uspjeli uključiti u raspravu o transeuropskim transportnim mrežama. Tu imate e, prijedloge koje smo pravili vezano uz okoliš, za razliku od prijedloga komisije, ja bih htio spomenuti tu dvije točke. Kao prvo, tu smo uključili sve vrste prijevoza, isto tako i sa korištenjem javnog prijevoza, a isto tako smo više govorili o energetskom miksu nego o jednovrsnoj e, mobilnosti kao što je stalo u bijeloj knjizi, a uzeli smo u obzir i pješake. E, sigurnost i prava putnika, to su teme koje su parlamentu bili vrlo važni to smo tada spomenuli, a i danas još imamo neke očekivanja tu, prije svega mislim tu na povolju o pravima putnika za sve vrste prijevoza, a isto tako imamo multimodalne ponude pa i način izdavanja karata. Ja dolazim sa jednog graničnog područja između Belgije, Luksemburga i Njemačke, uvijek sam iznova govorio koliko je teško kada se radi o određenim vrstama prijevoza dobiti prekograničnu vrstu usluge i uvijek se pitamo zašto to e, nije moguće bolje oblikovati tako na prekograničan, ali i intermodalni način. Odgovore koje smo tada već znali i koje smo i podržavali je da moramo stvoriti iskonsku mrežu na području EU unije kako bismo ostvarili taj zajednički prometni prostor gdje bi koridori činili važne osi tog prostora, ali isto tako i kombiniranost vrsta prijevoza. A težišta koje smo u bijeloj knjizi definirali su zapravo i oni koje smo imali kao težišta i u transeuropskim transportnim mrežama pa i na području financiranja. Ovdje imate sva težišta koje smo morali definirati jer smo primjer morali ustvrditi da mreža ne funkcionira ili zato što smo imali prekograničnih poteškoća, zato što smo imali uska grla, zato što e, povezivanje luka sa željezničkim i drugim vrstama prijevozima nije bilo dovoljno dobro razrađeno. Intermodalnost e, je trebala ići prije svega u korist željezničkog prometa i u korist unutarnjih vodnih putova kako bi se rasteretili ceste e, za komodalnost u budućnosti, naravno sve s ciljem da se sniže i snize emisije, a imali smo isto tako i funkcionalne blokove zračnog prostora, gdje još danas moramo ustvrditi da nismo napravili niti jedan korak unaprijed. Tu smo još uvijek u potpunosti fragmentirani, zračni prostor je u potpunosti fragmentiran i sastoji se od 28 jedinica. Osim toga smo tražili da postoji istinski financijski instrument E, tu želim naglasiti da smo i tada već uputili na to da je kofinanciranje od otprilike 30% prosjek za transportnu infrastrukturu, a da je teško tu iskoristiti drugačije vrste instrumenta. Imali smo instrument za povezivanje Europe koji već sada bio poznat, tu smo imali 14 milijardi eura predviđen za promet za 28 država i zatim još i e, desetak milijardi iz kohezijskog fonda. To je bio važan korak, e, to nismo, te brojke nismo znali unaprijed, ali smo ih kasnije saznali i imali smo dakle e, isto tako i direktno financiranje od 20, 50 i 80%, to je bilo za nas iznimno važno kada se radi o ovom području. Otvaranje tržišta o tome smo raspravljali, no mi smo shvatili da treba za to tri mjere. Kakvoća usluga, obrazovanje, zapošljavanje, ali isto tako i okoliš. Da to ne bude nešto što bude samo sebi svrsishodno, nego da je povezano i sa kakvoćom. od otvorenost tržišta, tu smo govorili o uslugama u lukama, ali isto tako i o uslugama u željezničkom prostoru. Međutim, usluge u lukama su na koncu isključene iz prijedloga i e, neki od poteškoća koje ovaj odbor ima je vezan upravo i uz to, dakle, kada se radi o otvaranju usluga u lukama. Što se tiče poboljšanja e, logističkih multimodalnih usluga i faza i optimizacije istih, e, tu su nam jedinice tereta vrlo važne. Kad se radi o obrazovanju, tu smo se prije svega usredotočili na pomorski promet jer smo na drugim područjima već imala određene, određene regulative. Zatim u bijeloj knjizi se isto tako navodilo, su se navodili propisi za vrijeme vožnje i odmora. To je vrlo važno kako bi se zlouporaba mogla spriječiti, no znamo da je to bilo vrlo osjetljivo pitanje u prošlosti i stoga je jasno da se te tržišta možda i toliko brzo ne otvaraju. Učinkovita komodalnost znači da imamo i objektnu raspravu o internalizaciji troškova. Internalizacija troškova, to ponutrenje tu se radi o tome da se u budućnosti sve vrste prometa mogu financirati ne samo u izravnom financiranju, već i u drugačijim partnerstvima i mi imamo sve norme, mislim da oni koji se danas bave paketom u željeznicama znaju koliko je važno da imamo standardizirane norme na europskoj razini. To smo razgovarali o svim područjima. E, prije svega smo govorili o željeznicama gdje imamo velike poteškoće, gdje je to tržište i dalje na mnogim područjima i dalje podijeljeno na, na države članice, ne samo što se radi troškova, tu se radi o različitim standardima, to ide sve na uštob razvoja željezničkih eh, djelatnosti, ali to i sami željeznički sektor mora eh, na neki način promijeniti, mora uvjeriti svoje vlasti da su tu potrebne promjene. To Europski pa-, parlament ne može sami. Ciljevi i podaci, tu sam napravio samo eh, jednu vrstu popisa. Mi smo rekli da ne želimo imati samo teorijska razmišljanja, da želimo uputiti vrlo specifična pitanja komisiji. To ćete kasnije možete vid, moći vidjeti isto tako i na ovim slajdovima. I zaključno mogu reći da smo se pitali koja je svrha imati teorijsku raspravu o tome ako nećemo redovito mjeriti napredak. Tražili smo zato godišnje izvješće kako bismo mogli povjeriti ciljeve i provedbu, to tih ciljeva. Kao drugo, također smo uputili na to da je za nas važno imati kontrolu provedbe i da ta kontrola provedbe treba provoditi unutar država članica, a eventualno i sankcije, ne želim tu navesti nekoliko konkretne primjere, ali točno znamo da kad smo danas pri četvrtom paketu željeznicama, da je onda to povezano i s time što je provedba onoga što su predložili komisija, vijeće i parlament u nekim državama toliko ograničavajuće povedeno da su potrebni novi zakonodavni prijedlozi kako bi uveli poboljšanja. Mislim da su to koraci koje smo prije, ali koji napravili, ali koji sada radimo. I još jedna završna primjera, mislim da će se parlament morati baviti ne samo sa radom vijeća, već i sa vlastitim radom. Tu se radi o delegiranim aktima i o postupku suodlučivanja, zato što se u mnogim prijedlozima ukazuje na to, samo da podsjetim na sveukupnu, raspravu o vremenu letenja za, za pilote. Tu su vrlo važne odluke i mislim da bi to trebalo biti trebalo dobiti na važnosti u okviru rasprave u Europskom parlamentu. Zaključno rečeno, mislim da se vara jer se jer su izazovi dalje tu, kako učinkovito izraditi taj sustav, kako bi e, gospodarski gledano omogućili e, da se podmire zahtjevi koje države regije imaju od tog sektora, dakle to, su na neki način mm, to je na, neki način jedno područje koje je ispunjeno sa dosta tenzija, a isto tako imamo pitanja vezano uz budućnost, e, prije svega aspekti koji su vezani uz socijalna pitanja, uz pitanje zapošljavanja, socijalni dumping, to su ta nedavna pitanja koja su se pojavila. I ako se vratite jednom na ovaj slajd gdje stoji, a to je bila jedna od zadnjih rasprava koje smo imali u Europskom parlamentu, da Europa ne smije imati najnižu cijenu, već najučinkovitiju cijenu i to vrijedi su tako i za prostor, e, i za sektor prometa. Hvala, Mihael. Hvala, Matjo Groš sad već nekoliko godina nisi ovdje u parlamentu, ali ja ne vidim nikakvu razliku. Ti si dalje vrlo angažiran. Hvala ti još jednom, jednom na izlaganju na tome što si došao k nama kao gost. Sada prelazimo na prezentaciju. Tu ću prvo predati riječ Mihelu Nilsenu iz eh, IRU-a. Gospodin Nilsen, šest minuta. Izvolite, imate riječ. Thank you eh, very much, Mr. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući i zahvaljujem što ste pozvali Međunarodni sindikat u cestovnom prijevozu na javnu raspravu. Vjerojatno vam je poznato da naš sindikat predstavlja prijevoznike, autobusne prijevoznike, taksi prijevoznike i e, kamione u 28 država članica. Nitko ne može dovoditi u pitanje cestov, važnost cestovnog e, prometa kada je riječ o otvaranju novih radnih mjesta. 5 milijuna ljudi radi u e, prometnom sektoru. Isto tako imamo 90% opsega i 75% vrijednosti. Ljudi se više voze autobusima nego željeznicama. Prema tome ovo je iznimno važan sektor. Mi želimo i dalje biti e, oni koji će pokretati gospodarski rast i zapošljavanje. Od posljednje bijele knjige pokušali smo unijeti neke ispravke zajedno s vama, zastupnicima. To je da se autobusi i taksi također uključe u ciljeve koje se je zacrtala Europska unija. Osnovali smo e, skupinu na visokoj razini kao i forum e, za mobilnost, građanski forum za mobilnost, tako da imamo akcijski program Europske unije za razdoblje 2015. do 2025. godine kroz što bi se e, udvostručilo korištenje e, dakle kopnenog cestovnog prijevoza. Što se tiče e, teretnog prijevoza potrebne su inovacije kako bi se podržala održiva, održivi rast i konkurentnost, moramo poboljšati učinkovitost i moramo izići iz sadašnjeg načina razmišljanja koji je fragmentiran. Dakle, imamo zračni promet, pomorski promet i cestovni promet. Dakle, trebamo sagledati promet u cjelini i ne možemo imati e, cilj e, za sljedećih e, nekoliko godina koji će opet dovesti do nekih problema. Kada je riječ o teretnom cestovnom prometu, moramo zapravo definirati buduća komercijalna vozila i E, infrastrukturu za budućnost. Na taj način možemo povećati učinkovitost. Također moramo razmisliti o inovacijama u cestovnom prometu. Za nas je bitno da se tehnologija koristi na pametniji način nego do sada. Tako da se e, povežu vozila sa infrastrukturom. Tako da imamo bolje e, granične prijevoze zahvaljujući tehnologiji, e, informacije o tome gdje se može parkirati i kako se može voziti na najučinkovitiji mogući način. To je za nas iznimno bitno. Isto tako moramo biti kreativni. Što će se dogoditi 2050. ili 2030. godine? Hoćemo li se voziti istim vozilima na istoj cestovnoj infrastrukturi? Ne radi, ne radi se samo o tome da koristimo druge vrste prometa. E, 1901. smo 1901. smo imali električne e, vlakove. Prema tome trebamo isto tako sada pokušati e, učiniti sustav što učinkovitijim. Možda možemo e, imati neke inovacije u cestovnom prometu kao što je primjer mogućnost grupiranja. Na taj način možemo isto tako i u putničkom i u teretnom prometu povećati učinkovitost, to nam je cilj. Što se tiče infrastrukture i financiranja infrastrukture, da kako to je za nas e, jedno ključno pitanje, kao što i u drugim vrstama prometa, e, različiti instrumenti za financiranje trebaju se koristiti i za projekte u cestovnom prometu. E, parkiranje je nešto o čemu se razgovara već dugo vremena zatim e, infrastruktura za alternativna goriva. Nema koristi prijeći na alternativna goriva ako ne postoji adekvatna infrastruktura. Zatim imamo li dovoljno sredstava da e, ulažemo u infrastrukturu u budućnosti, to je ključno pitanje za sve nas. Mi smo od početka tvrdili da nemamo ništa protiv toga da mi damo svoj dio e, na komercijalan način, međutim pitanje je da li se to već sada radi. Treba nam jedna kvalitetna studija koja će pokazati koliko smo do sada već uplatili u usporedbi s onim koliko bismo trebali izdvati, odnosno koliko konzumiramo. Mi nismo protiv toga da postoji sustav naplate pristojbi, ali on mora biti transparentan e, za za sve korisnike. Mi ne želimo da postoje preklapanja u plaćanjima, odnosno dvostruka plaćanja i isto tako treba sredstva doznačiti u ono prometnu, e, prometni tip gdje e, odakle i dolaze. A ako želimo imati sustave za e, elektroničku naplatu, oni moraju biti kompatibilni, tako da ne bismo imali prevelik broj različitih sustava vozilima. Nadam se da ćemo to sve uspjeti učiniti u budućnosti, međutim to se može dovesti u pitanje ukoliko unutarnje tržište ne bude funkcioniralo na odgovarajući način. I još jednom e, moram skrenuti pozornost na to da trenutno ne funkcionira baš najbolje. Pravila nisu sasvim jasna, imamo nove dionike koji se pojavljuju na tržištu, isto tako imamo i neke aktere koji su u vlasništvu države, zatim posrednike koji sve to skupa e, stvara nepoštene konkurentske uvjete i to znači da e, evo da krenem uzet ću primjer taksija vjerojatno ste čuli neke primjere nelojalne konkurencije u kada je riječ o taksijima oni govore da su to inovacije međutim to nisu inovacije Tvrtke za taksi prijevoz imaju aplikacije za pametne telefone, to postoji već odavno. Međutim, problem je u tome da će to postati za, u budućnosti i za dakle, gradski promet, ali isto tako i za neke druge vrste prometa. Mi smatramo da je bitno da pravila budu jednaka za sve, pravila postoje iz određenog razloga i bitno je da se poštuju. Što se tiče taksija, moraju isto tako postojati pravila o profesiji, dakle to mora biti uređeno, kao i za vozače koji e, daju, koji pruže određene usluge. Dakle, treba e, jedan, jedna, potrebna je jedna mreža koja bi obuhvatila sve aplikacije koje se koriste e, kada je riječ o taksi uslugama. Zatim imamo pristup E, tržištu, tu postoje također neki problemi. Mislim da se moramo pobrinuti da pravila budu jasna, želimo imati e, jednostavno tumačenje i e, primjenu pravila, želimo konkurentske uvjete i pristup profesiji koja će biti jednaka za sve. Ako ti tržišni uvjeti ne budu bili uređeni u budućnosti, onda bih rekao da bez obzira na inovacije postoji opasnost da to neće dati rezultate. Moramo, e, moramo urediti e, tržište kako bismo mogli e, od toga imati koristi u budućnosti. Trebamo stvoriti zajedno najučinkovitiji mogući prometni sustav za budućnost. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju, Mihael Nilsen. Onda imamo sljedeću prezentaciju, to je gospodina Atar Husen Khan iz Udruge europskih zračnih prijevoznika. Much, uh, Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Drago mi je što ste me pozvali da vam iznesem nekoliko naših zapaženja. Zahvaljujem također i prethodnom izvjestitelju. Ovo je uistinu brzo. Dakle, prethodnom i trenutnom izvjestitelju zahvaljujem obojci na njihovom radu na bijeloj knjizi. Vjerujem da su iznijeli neke konstruktivne komentare vezano uz e, zračni e, promet i vjerujem da ćemo moći na tome surađivati. Kako bi sve bilo transparentno, riječ je o udrugi europskih zračnih prijevoznika. Kao što vidite na popisu, ovdje imamo e, tradicionalne prijevoznike koji priliču preko velikih čvorišta, ali isto tako imamo i teretne prijevoznike i prijevoznike koji se koji lete u regionalnom, regionalnim okvirima, tako da mi imamo tu vrlo raznovrsne aktere. E, gospodin Groš je danas već e, spomenuo da oko 9,5 milijuna e, letova imamo godišnje i 860 milijuna putnika koji lete europskim zrakoplovnim kompanijama, a više od polovice interkontinentalnih e, putnika su koriste evropske e, zrakoplove. Zatim 7,5 milijuna tona tereta na europskim e, zrakoplovima i Europu se povezuje sa 120 zemalja što isključuje 28 država članica, dakle od 190 država u svijetu moglo bi se reći da je gotovo čitav svijet povezan s Europom. Zatim e, stvaranje vrijednosti, prethodni govornici su već spomenuli da se stvara vrijednost u, prometu, to e, doprinosi europskom BDP-u u iznosu od 1,2 milijarde eura svaki dan. Svaki četvrto radno mjesto u Europskoj uniji se otvara u zračnom prometu, 12 milijuna u čitavoj industriji, dakle govorimo o direktnim i indirektnim e, poslovima. E, nažalost, e, neto profitne marža nije baš dobra, iznosi 1,3%, to je bilo prošle godine, promet je bio 200 e, milijardi, to zvuči mnogo, međutim ako pogledate kakva je situacija u drugim industrijama, 1,3 do 1,4% i nije tako visok postotak. I to znači da to iznosi, dakle dobit je 2,4 eura po putniku neki su mi cinično napomenuli da je to otprilike kao cijena šalice kave, a u nekim glavnim gradovima država članica je to samo jedna trećina cijene šalice kave. Očekujemo da će sljedeća godina biti nešto bolja nego prethodna, ali ne u toj mjeri da bismo mi kao industrija mogli biti na to ponosni. E, kada je riječ o inovacijama i ulaganjima, e, zrakoplovne tvrtke koje zastupamo kupuju, će kupiti oko 745 novih zrakoplova u budućnosti. To je ulaganje u iznosu od 73 milijarde američkih dolara, što je otprilike jednako u eurima. Dakle, ne radi se samo o ulaganjima. Polovica tih zrakoplova su zapravo proizvedeni u Europi, tako da se inovacije, znanje i ulaganja ostvaruju u Europi i to nam omogućuje daljnji napredak u budućnosti. Isto tako svaka obitelj zrakoplova, svaka generacija zrakoplova e, je 15 puta učinkovitija kada je riječ o proizvedenoj buci i sigurnosti. Dakle, u kontekstu održivosti i zapošljavanja e, isto tako je vrlo, vrlo značajno spomenuti ovu, ovaj, ovu industriju. Zatim e, mi bismo ovdje htjeli istaknuti još nešto što je bitno. Dakle, htio bih nešto reći o različitim vrstama prometa u Europi. Prethodni govornik je aludirao na istu stvar i mislim da se mogu složiti s njime kada vidimo koji su zahtjevi industrije. U zrakoplovnoj industriji, a s obzirom da predstavljamo zrakoplovne tvrtke koje žele biti prisutne na svjetskoj razini, moramo biti svjesni da smo dio globalnog sustava i ne možemo djelovati izolirano. Nažalost, postoji nekoliko primjera u europskim zakonodavnim propisima koji su bili problematični u tom smislu. Što se tiče pametnih propisa, mislim da svi od nas traže učinkovitije propise, i mislim da je bitno da se uistinu provode zakonski propisi koji su već doneseni kako bismo imali ujednačena pravila na unutarnjem tržištu. Treba smanjiti opterećenje, bilo da je riječ o porezima, pristojbama ili nekim drugim nametima. To su pitanja koja, koja treba razriješiti. Mislim da to mogu govoriti i u ime ostalih prijevoznika, ne samo prijevoznika u zračnom prometu. Vrlo mi je drago da je održana ova rasprava. Dakle, tu su sve vrste prometa stavljene na istu razinu. Mislim da je jedan od velikih aduta koji imamo u Europi upravo taj što e, imamo najfunkcionalniji prometni sustav u svijetu. Mnogo smo bolje od SAD-a, od Bliskog istoka ili od Dalekog istoka. Međutim, ne uspijevamo ga optimizirati i e, iskoristiti na najbolji mogući način i to je ono na čemu trebamo poraditi e, kako bismo bili konkurentni. Vidim da me predsjedavajući gleda. Evo sada sam već, već govorim 6 minuta i 29 sekundi i mislim da ću tu završiti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada riječ ima Libor Lohman iz Zajednice europskih željezničkih i infrastrukturnih poduzeća. Izvolite. Hvala. Možda mi netko može pomoći da upravljam slajdovima. Hvala lijepo. Ja ću samo ponoviti ono što je rečeno u Bijeloj knjizi iz 2011. godine. Dakle, koji se, što želimo postići, koji su nam instrumenti potrebni za to. Ako govorimo o ostvarenim rezultatima iz perspektive željezničke željezničara, Mislim da je potrebno da se poduzmu učinkoviti koraci kako bismo ispunili zacrtane ciljeve kao što je smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60%, to nam je prvi cilj. Prema tome prvi korak bi bio da se donesu mjere kako bi se kako bi se Dakle, kako bi se donijele obvezujuće mjere za smanjenje tih emisija za 60% u odnosu na 1990 godine. Dakle, prvo bi bilo da te ti ciljevi moraju biti obvezujući. Kada govorimo o emisijama stakleničkih plinova i o željeznicama, mislim da treba jasno reći da su željeznice sastavni dio rješenja. E, dakle, postoji instrument koji nam može pomoći da e, ostvarimo zacrtane ciljeve, kao što je objasnio kolega Groš kada govorimo o učinkovitosti u željezničkom prometu. Da, mi jesmo učinkoviti, postoji potencijal za poboljšanje ne samo iz četvrtog paketa nego iz internih inovacija, no prije svega treba vidjeti statističke podatke i dakle željeznički sektor ima potencijal da postane još više e, ekološki i možemo još uvijek raditi na smanjenju ukupnih emisija. Prema tome, željeznice su sastavni dio rješenja. Također smo i sastavni dio rješenja kada je riječ o smanjenju potrošnje nafte. Dakle, to je nešto što se također nalazi u Bijeloj knjizi iz 2011. godine. Dakle, moramo vidjeti što još možemo učiniti na tome. A jedan dio tog rješenja je i elektrifikacija u e, sustavu javnog e, prijevoza. Dakle, ne samo da se smanji ukupna potrošnja nafte, nego i da se smanji ukupna ovisnost o fosilnim gorivima. Kada govorimo o radnim mjestima, možemo reći da željeznice značajno doprinose europskom gospodarstvu na direktan i na indirektan način i na njih otpada 1,1% BDP-a Evropske unije. Dakle, to je još jedan aspekt koji treba dalje razraditi, naravno e, u sklopu e, načela intermodalnosti. Ako bismo mogli postići da se iskoriste postojeće prilike, naravno uz poštivanje socijalnih prava, onda to treba provesti kroz sve vrste prometa. Dakle, u dogovoru s kolegama moramo imati jednaka pravila, jednake uvjete za sve. Nadalje, e, kako bismo imali jednake uvjete za sve, moramo imati politiku određivanja cijena i politika, jer e, u tom slučaju trebamo vidjeti kakve su e, brojke i trebamo iznijeti činjenice na vidjelo. Željeznice, željeznički promet jedini ima obvezu plaćanja naplate, dakle, a isto tako još jedan bitan element je internalizacija eksternih troškova. Dakle, to je nešto što treba učiniti, ali na način da to koristi samom prometu. Dakle, svi se slažemo da nam treba načelo doznačivanja sredstava, jer naplaćene pristojbe ne mogu se rasipati kroz čitavo gospodarstvo, nego se moraju sljevati natrag u prometni sektor. I na kraju, ulog budućnosti je učinkoviti promet koji će manje negativno utjecati na okoliš i na društvo, zato nam treba infrastruktura. Infrastrukturu e, treba e, treba dakle uspostaviti posebno za intermodalnost, dakle i za bolje korištenje javnog e, prijevoza kako bi se mogla solidno financirati ona infrastruktura koja je najkorisnija u društvu. Dakle, tu se e, poštuju i ekološki kriteriji, dakle i oni se moraju poštivati kod odabira projekata. I to je još jedan apel koji bih e, htio ovdje lansirati. Dakle, bitno je da imamo regulatornu politiku i politiku određivanja cijena koja će vrijediti za sve vrste prometa kako bismo imali bolju suradnju i bolje uvjete u društvu. Zatim e, bitno je elektrificirati mrežu jer e, premda mi koristimo 80% e, te mreže još uvijek imamo potencijal da to poboljšamo i na kraju bitno je da e, ovi ciljevi koji se tiču smanjenja emisije stakleničkih plinova budu obvezujući. Hvala Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Šefer. Hvala što ste organizirali ovo saslušanje. Drago mi je da ću s vama moći podijeliti naša mm, razmišljanja danas. E, INI je organizacija upravitelja, odnosno institucija koje upravljaju unutarnjim plovnim putevima. Za nas je jasno da je veoma važno razviti unutarnje plovne puteve. I tu ima još jedna stvar koju bi trebalo na pametan način iskombinirati, znači promet je nešto što omogućava i trgovinu i industrijsku proizvodnju. I situacija je takva da zagušenje u prometu stvara ogromne troškove i volumen prometa se uvećava. Ako pogledate ove brojke, 90% trgovine prolazi kroz e, luke i ta će se, e, taj će se volumen stručiti i nažalost e, naša prometna infrastruktura nije za to pripremljena. Ako pogledate bijelu knjigu koja je trenutno na snazi, vidjet ćete načine, različite prijedloge kako da se poboljšaju različiti oblici transporta. I mi zapravo dom e, pozivamo da nas podrži sa brzom provedbom programa na JADES mi to trebamo što brže, ali to neće biti dovoljno. No moramo također izbjeći to sve veće zagušenje i stalno nas iznenađuje kada vidimo te umjetne e, granice od 300 e, km, znači da se samo ako je put dulji od 300 km trebamo prebaciti na plovni put ili željeznicu. Ali ako pogledate gdje imamo e, ta zagušenja, to je oko luka i urbanih sredina. Ako zaista želimo biti sigurni da oni koji ne mogu e, koristiti drugi oblik e, prometa nego samo cestovni, da to mogu činiti, mi moramo malo to zagušenje smanjiti i omogućiti multimodalne opcije tamo gdje su potrebne. Također nam je e, žalosno vidjeti da ondje gdje postoji multimodalna politika koja funkcionira, kao što je primjerice u ovoj fondu Connecting Europe, gdje imamo vidimo sada da je došlo do smanjenja od 20% tih sredstava. Mi nismo protiv EFSI-a, ali mislimo da postoje neki drugi načini da se on isfinancira. Ovo što sada imamo je jedna fragmentirani sustav e, prometa gdje se nastoji e, sve napraviti što je moguće jeftinije, a s druge strane imamo veliko ispuštanje CO2 i visoke troškove zagušenja. A mi hoćemo da se ispušta što je moguće manje CO2, da nema zagušenja, ali da cijene budu konkurentne. Naravno, kako bismo to postigli, digitalizacija nam omogućava mnogo toga, no mi ne želimo samo e, da ti intermodalni sustavi budu pametni, na tome radimo, no postoji i potreba da imamo taj multimodalni sustav gdje dolazi do suradnje između radnjih različitih oblika prometa. Jer nam e, to, eh, dakle kada sve podatke stavimo na jednu, na, jedan, na jednu hrpu, onda možemo iskombinirati različite oblike transporta i ako pogledate kako stvari funkcioniraju, vidite imamo mi imamo Konstancu i možemo koristiti sve multimodalne oblike prometa da bismo došli od jedne luke do druge i tu dolazi do smanjenja cijena. Znači to su zaista velike mogućnosti. Naravno tu dolazimo u kooperativni model gdje se dijele kapacitete što je protiv, protivno onome što trenutno imamo, to je fragmentirani prometni sustav. I tu nam zakonodavci mogu pomoći na taj način da će uskladiti standarde među različitim pružateljima usluga i naravno infrastruktura je veoma važna. To je važan stup razvoja multimodalnog prometa i također imamo e, pomorske luke, riječne luke i tako dalje tu je važno da postoji direktan pristup multimodalnim oblicima prometa. Što više industrijski sektora o tome funkcionira, to će se bolje to sve moći kombinirati i onda ćemo imati cirkularno gospodarstvo oko luka, ali ne samo luka. Znači luke ne smiju biti samo garaže, nego tranzitni centri. Želimo stvoriti dodanu vrijednost i otvoriti nova radna mjesta. Dakle, postoji još isto ta mogućnost ako uklonimo te barijere. I na, kraju ili ne najmanje važno, inovacija je veoma važna. To nije lako u prometnom sektoru jer tu imamo sustav gdje imamo vrlo niske cijene i kratkoročne ugovore. Znači ako želimo e, velike inovacije, odnosno ulaganja u inovacije, u logistici i tako dalje, bilo bi važno da se nagrade oni inovatori, oni koji preuzimaju na sebe te dodatne troškove i e, bilo bi bitno da ih barem ne kažnjavamo i da imamo jednake uvjete za sve kako bismo potakli inovacije na planu ozelenjavanja i ulaganja i inovacija u multimodalnim oblicima prometa. Hvala. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju, a sljedeći govornik i zadnji u ovom krugu je Herman Mayer, on je službenik e, u Etiku. Izvolite. Hvala gospodine Kramer. Ovo je zaista važno saslušanje, pa bih eh, htio prvo reći nešto o tehnologiji. Kad imate tehnologiju, imate korisnika i onda kad to sve funkcionira, kad se sve to dobro uklopi, onda, stvar, onda imate kvalitetnu prezentaciju. Dakle, prvo da nešto kažem o inteligentnim sustavima prometa. Inteligentni prometni sustavi zapravo integriraju različite modalitete prometa kako bismo imali jedan jedinstveni prometni sustav koji je na usluzi kako putnicima, tako i onima koji su u logistici. Znači što je Ertiko? To je jedno partnerstvo, imamo preko 100 partnera iz različitih sektora koji su svi nužni kako bi ovi inteligentni prometni sustavi zaživjeli u Europi. I ovdje je e, fokus stvarno na suradnji da bi se razvili i koristili ti sustavi. Imamo 19 zemalja članica koje sudjeluju u ovom partnerstvu zato što infrastruktura i politika zemalja članica su ključni kako bi uspjelo provođenje, odnosno korištenje tih inteligentnih prometnih sustava. Što su to inteligentni prometni sustavi? Pa evo, radi se o prikupljanju, razmjeni, obradi podataka kako bi službe se, kako bi se usluge mogle pružiti kako bi promet bio udobniji, sigurniji i kvalitetniji, čišći. Imamo tri vrste usluga. Kao prvo informacije, primjerice e, kada dolazi sljedeći autobus. Imamo također i facilitaciju, tako, znači da vam je lakše korištenje, možete e, rezervirati kartu, e, možete je pratiti, platiti elektronskim putem i automatizacija. Znači, možete imati automatizirano korištenje vozila. Mi mislimo da inteligentni prometni sustavi će promijeniti stvari s tubokom na više razina, kao prvo u kontekstu upravljanja prometom. Zbog toga što već sada imamo toliko podataka, ali ti podaci se ne razmjenjuju. A razmjena podataka može olakšati upravljanje prometom. Uz te informacije se može bolje upravljati prometom i poboljšati usluga za građane to je također e, nešto novo na planu električnih e, vozila zato što može omogućiti korisnicima električnih vozila da nađu e, sljedeću punionicu i da sve to obave elektronski. Mi hoćemo da se to riješi na razini Europe jer inače to neće biti uspješno. Što nam to, to još pomaže? Imamo modalitetno putovanje i logistiku. Također može dovesti do sigurnije, udobnije i učinkovitije vožnje. Vozila sa kamerama i senzorima proizvode toliko podataka i ako se ti podaci e, dostave drugim korisnicima, postaje sigurnija vožnja. I mi ćemo također doći do situacije gdje se ti podaci mogu koristiti kako bi se još više automatizirala vožnja, a to će dakako utjecati na sigurnost prometa. I to također je povezano sa modalitetnim prometom. Cijela stvar postaje učinkovitija i na planu logistike. Zašto je to važno? Svi znate da problemi na planu mobiliteta su sve veći. Ljudi žele veću mobilnost. Veća mobilnost nam je potrebna i za promet roba. A tu imamo i promjene kao što su demografske promjene, imamo e, sve više korištenja tih takozvanih soft e, prometnih e, modaliteta i moramo se pobrinuti da u budućnosti promet bude sigurniji i učinkovitiji nego što je to danas. 2000. Europska komisija je zatražila od skupine stručnjaka da da svoju procjenu o e, utjecaju e, tih novih oblika prometa i ovdje vidite da do 2020. što se tiče korištenja ovih inteligentnih prometnih sustava procjena je da se može za 30% smanjiti broj smrtnih slučajeva, a za 15% zagušenje prometno. Također se procjenjuje da do 2020. bi ITS mogao e, biti vrijedan 30 milijardi dolara. Radi se o jednoj golemoj šansi koja se pruža Europi. Ovaj, e, ova bijela knjiga za promet je veoma važna jer tu se, tu se traži način na koji se može primijeniti novi modaliteti prometa. Ovo je možda najvažniji citat. Infrastruktura oblikuje mobilnost. Neće biti moguće provesti nikakvu veliku promjenu u prometnom sektoru bez podrške odgovarajućoj mreži i inteligentnim korištenju te iste mreže. Mi se s time potpuno slažemo. Što mi trebamo sa stanovišta politike? Kao prvo, interoperabilnost je ključ. Kada se govori o razmjeni podataka, kada se govori o pružanju usluga. Mi moramo imati interoperabilnost na europskoj razini za korisnike, ali i za pružatelje usluga i poslovne subjekte. Oni moraju imati mogućnost uštede zbog velikih brojeva. Također imamo i digitalnu prometnu infrastrukturu. Mi trebamo korištenje 4G i u budućnosti i 5G. Imamo i bežičnu tehnologiju i druge tehnologije Trebamo pristup podacima, trebamo odgovarajući okvir za razmjenu i pristup podacima. Također u kontekstu privatnosti, privatnost je ključna stvar i to se mora osigurati u kontekstu ove razmjene podataka. Mi trebamo jedan pravni okvir u Europskoj uniji koji će omogućiti da se na e, javnim prometnim površinama koriste automatizirana vozila. Ako toga ne bude, nećete imati tržište, neće moći doći do ulaganja u ta vozila. I znači trebamo također i sigurnu radiokomunikaciju komunikaciju u kontekstu 5,9 e, GHz za ITS i neke druge e, standarde komunikacije. Pa hvala vam eh, na vašoj pozornosti i nadamo se da će mobilnost zaista postati usluga. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na raspravu, na pitanje i odgovore. Kao prvo Wim van de Kamp, on nije samo koordinator ime europskih pučana, već isto tako i izvjestitelj. Izvolite. Žir, ehm, wij deze Gospodine predsjedavatelju, hvala vam eerste blok... Eh, da, evo imat ćemo tri bloka. Kao prvo, gospodarski blok. E, morate zaraditi novce kako biste platili ova dva preostala bloka, a druga dva bloka su održivost i treći je e, klijenti, oni koji se koriste prometom. Ima i drugih kolega koji imaju pitanja, pa ću ja pokušati biti što je moguće kraći. Kao prvo, gospodine Kahn, koja su tri preduvjeta za korištenje, odnosno za te iste uvjete za sve? U Europskom parlamentu nas dosta brine konkurencija izvan Europske unije. Kao drugo pitanje za gospodina Nilsena, rekli ste da niste za, protiv aplikacije zato što aplikacije moderniziraju e, taksi prometno imamo problem sa jednom od velikih aplikacija, nećemo spomenuti ime te aplikacije, što možemo učiniti? Ovdje imamo dva e, čovjeka koji su e, veliki zaljubljenici u tu novu aplikaciju, oni to smatraju izazovom, a ja to vidim prijetnjom uvjetima rada, u Europskoj uniji. E, gospodine Lohman i gospođo Deshaper, koja su tri standarda koji u ovoj srednjoročnoj reviziji ove bijele knjige, to je bijele, knjige, e, koje su uvjeti koje moramo e, ispuniti kako bismo postigli uspješan prelaz na intermodalnost i komodalnost Govorite o ovim ograničenjima emisija, ali trebam te jasne kriterije koji su nam potrebni, koje moramo ispuniti kako bismo koristili komodalnost. Hvala Ismail Ertug je sljedeći govornik. Ispričavam se, ne, e, to je Klodija Taperdale koja je izvjestiteljica u Sjeni. Frumos, domnul președinte, mulțumesc frumos și... Hvala e, gospodine predsjedavajući. E, želim zahvaliti i stručnjacima koji su nam iznijeli načine na koje oni vide da bi se mogao dalje razvijati i provoditi ovaj dokument. Ja sam za jedinstveno prometno tržište gdje se svi modaliteti razvijaju na isti način i imaju pristup istim ulaganjima i gdje svi modaliteti kako bi se ostvarilo to jedinstveno tržište e, sve zemlje članice moraju postići isti, istu razinu razvoja svih modaliteta. Nemamo dosta vremena i mnoge kolege žele postaviti pitanje, imam samo jedno pitanje za sve govornike. Ova bijela knjiga mora biti realna, pragmatična, mora se lako provesti od strane Europske komisije, pa ću vas zamoliti da mi kažete osim ovih problema na koje ste ukazali, postoji taj jasan cilj, odnosno jasno rješenje koje bi trebalo biti prisutno u ovoj bijeloj knjizi koje bi dovelo do lakše provedbe ovih ciljeva iz ovog dokumenta o kojem razgovaramo koji se može naći u zakonskim propisima kako bismo stvorili taj jedinstveni e, prometni prostor. Hvala, sada Gizine Majster. Da, hvala vam, hvala i na ovim raznim izlaganjima koje ste nam održali. Već se dugo bavim različitim aspektima prometa, to je vrlo jasno, no isto, isto je vrlo dobro čuti osobe iz pojedinačnih sektora. Naravno da je svako za svoj sektor rekao da njegov sektor zaslužuje posebnu važnost u ovoj bijeloj knjizi o pomenu. Mateo Groš je a, i dalje ovdje, dobro, mislio sam, sam da si već otišao. Pri trenutnoj raspravi smo ustvrdili da imamo tu bijelu knjigu iz 2011. godinu, naravno da ju moramo aktualizirati, moramo vidjeti gdje postoje manjkavosti, gdje moramo počiniti više kako bi stvarali napredak. Možemo li uputiti pitanje Matiju Grošu, da? Začudilo me što je on stavio minus pri pitanjima okoliša kod pomorskog prometa. Jel se tu radilo samo o velikim brodovima koji, go, koji e, voze i troše mnogo goriva? Inače, uvijek za pomorski promet kažemo da je zapravo dosta dobar za okoliš. To me zanimalo dakle, kako je taj, ta vrsta prometa dobila minus na toj stanici. Pitanje upućeno gospodinu Nilsenu ja sam bila sastavni član u skupini na visokoj razini gdje se radilo o tome da se e, udvostruči korištenje javnog prijevoza na cestama. To je isto tako vrlo važno jer naravno da nećemo moći e, u potpunosti ukloniti e, teretna vozila, ali tu se ne radi o tome. Radi se o tome da udvostručimo javni prijevoz. Kako možemo to ostvariti? Na, to toj skupini na visokoj razini smo to obećali, ali kako da to stvarimo? Pitanje je upućeno gospodinu Kanu. Vi ste praktično rekli da smo mi bolji nego aviokompanije iz drugih dijelova svijeta, no istodobno je tako da postoji veliko natjecanje, tržno natjecanje, prije svega kada se radi o zračnim kompanijama iz zemalja zaljeva. Imaćemo u budućnosti, u bliskoj budućnosti jedan krug pregovora upravo sa tim kompanijama e, i sa komisijom. Dakle, što očekujete od toga i kako možemo poboljšati položaj zračnih kompanija? Gospodine Lohmanu, njemu možemo putiti jedno možda pomalo neobično pitanje. Uvodili ste da je vrlo važno pitanje elektrizacije za željeznice. Ja se u potpunosti slažem s vama, ali evo, tek sam se sad sjetila. Kada govorimo o elektrifikaciji, onda naravno tu imamo manje emisije stakleničkih plinova, to svi želimo, no pitanje je mož, mogu li željeznice europski gledano e, se pobinuti da ta struja bude iz održivih izvora energije, jer struja samo po sebi nije nužno uvijek proizvedena na e, održiv način. Postoji li neki način na koji možemo povezati to? To je možda teško pitanje, ali to bi me doista zanimalo. E, dakle, jesu li europske željeznice o tome već razmišljali? Što se tiče gospođe Desheper, tu imam jedno pitanje. Vi ste spomenuli nešto s čime se slažem, a to je da ne bismo trebali imati brod samo iznad 300 km. Doista moramo vidjeti gdje možemo iskoristiti koji način prijevoza, kako to možemo najsmislenije, e, izraditi. No moje pitanje je malo, drugačije. Tu se radi o paketu transport. Kad se radi o unutarnjim vodnih puteva i luka, provedba LNG-a dolazi sada dosta kasno. Što po vašem mišljenju možemo tu poduzeti kako bi ostvarili brži napredak? A gospodin Majer kao posljednji etiko, mislim, pitanje se nameće samo od sebe. Ja sam potpuno oduševljena od svih inovacija na području prometa. Moj moje jedne obitelji isto tako izrađuju upravo takve aplikacije, no kako se možemo pobrinuti da održimo i zaštitu privatnosti pri takvim aplikacijama. Hvala. Sljedeći unik je Merja Kjulen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille. Hvala vam. Hvala lijepa svima na njihovim doprinosima. Ja bih htjela postaviti jedno pitanje na koje mi mogu odgovoriti svi ili on, je neka osoba među vama koja na to ima odgovor. Dakle, kako možemo naći načina da razvijemo cjelokupni sustav prometa kao takav, tako da možemo međusobno uskladiti povezanost svih vrsta prijevoza kako bi putnici dakle, klijenti dobili najbolje moguće usluge. Trenutno se najviše sredotočujemo na krvavo tržišno natjecanje između različitih vrsta prometa. Mislim da bismo mogli poboljšati usluge tako što bi došlo do više suradnje, tako što bi se to sve međusobno bolje povezalo. Želim postaviti pitanje gospodinu Majeru iz RTK pitanja vezanih u zaštitu podataka. Bili ovdje možda mogli razviti sličan model kao što ga već imamo e, za klijente bankovnih računa, tako da bi osoba mogla imati pravo zatražiti brisanje svojih podataka. Hvala. E, sljedeći govornik je gospođa Kun. Da, hvala. Hvala svim izlagačima, hvala na doprinosima. Imam jedno pitanje upućeno gospodinu Kanu e, iz Europske udruge zračnih prijevoznika. E, to je slično pitanje koje je već i postavljeno. Dakle, to što imamo određen učinak na europski zračni prostor od strane stranih aviokompanija. Mi smo, dakle, globalni sustav i naše aviokompanije posluju u tom sustavu, te bi se tako trebali ponašati i ta cijena kave, mislim to je možda dobro za zakupnog putnika, ali to naravno nije dobro dugoročno gledano, to je neodrživa situacija. I toga kako biste vi riješili te izazove, kako bi svi imali jednake uvjete, to je vrlo važno pitanje. Jer vidimo dakle te kompanije iz Bliskog istoka koje odnose milijune putnika izvan našeg zračnog prostora, a mi ne činimo isto njima i taj odnos sa svim državama koji je možda usporediv um, što se tiče kretanja putnika. Dakle, kako mislite riješiti te izvore zabrinutosti? Također ste govorili o regionalnoj poveznosti, o regionalnim značnim kompanijama. Kako vidite da se oni uklapaju u taj cijeli mozaik? Hvala vam. Hvala lijepa i sada Dieter Koch. Da, hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Imam jedno pitanje upućeno predstavniku Etika, gospodine Majer. Kada govorimo o multimodalnosti i o izradi takvih e, karata, onda ste e, baš bili ispunjeni jednim entuzijasmom. Kada ja razgovaram s poduzećima koji bi trebali sudjelovati u izradi jednog takvog sustava, vidim da postoji više strah od pretjene regulacije na tom području. Tu nam kažu da politika treba biti izostavljena iz toga, da tržište to samo regulira. Kako vi na to gledate? Da li to tržište regulira ili su nam potrebni politički poticaj? Hvala lijepa, to su bila pitanja, a sada imate po dva minuta za govore. Započet ćemo ponovno s lijeve strane. Zapravo sam tebi htio dati riječ kao posljednjem govorniku, Matiju. Izvolite. Hvala vam lijepa na vrlo bitnim pitanjima. Ne, mene ne smeta da spomenem aplikaciju, ali koju da aplikaciju spomenem, ili to Uber koji zarađuje mnogo novaca, mogao bih to učiniti, oni imaju jedan od nekoliko usluga e, koje mi smatramo ilegalnim Uber Pop, Uber S u Americi, to smatramo ilegalnim. E, još jedna druga aplikacija koja isto tako zadire u pravila veznih u željeznice i gradske buseve. Mi želimo da se pravila poštuje, to je prva stvar, ako drugo želimo imati pristup e, profesionalnim pravilima koje će se primjenjivati i na te aplikacije, to jest na ta poduzeća koja tvrde da su inovativna poduzeća, ali zapravo ono što rade jest da, da nude uslugu, da trguju um, uz uh, određen profit. Posebno je pitanje o jasnim ciljevima. Jedno je naravno da dopustimo inovacije za sve vrste prijevoza, da prestanemo sa protekcionističkim pravilima koje sprečavaju inovacije iz jednih vrsta prijevoza od strane drugih vrsta prijevoza. Mislim da je to vrlo važno, to me dovodi do e, pitanja gospođe Majsner i do njene uloge hvala i vama i drugima koji u tome sudjeluju da mi smo za e, vrste inovacija. No, ono što ovdje imali u ovoj brošuri je devet akt akcijskih područja. Ima još nekoliko sekundi, tu imamo regulatorni rad vezan uz inovaciju i obrazovanje, samo ću naglasiti dvoje, jedno je infrastruktura, osigurati se da e, povežemo infrastrukture drugih prometa. U Švedskoj postoji izvesan plan, e, gradski putnički busevi, taksi mogu imati dobar pristup stanicama, na primjer zračnim lukama i drugima. To je jedan pristup. I još jedan primjer, da osiguramo umrežavanje. To je povezano isto tako i sa terminalima, ali isto tako i sa razmjenom podataka između pojedinih vrsta prijevoza. To je važno. Ako želimo imati dobar intermodalni sustav, onda moramo imati dobru razmjenu informacija, moramo omogućiti pristupe različitim terminalima. Dakle, kada idemo, na primjer, u e, luku unutarnjim vodinim putevima, ta luka mora imati dobre podatke o razmeni robe, slično i sa žačim lukama i sa željeznicama. Elektronička razmena podataka je jedna od ključnih e, faktora kako bi ostvarili uspjeh. Mislim da je to to. Hvala vam i sada gospodin Kahn. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Zanimljivo je da sam ja zaprimio pitanja, iako su došle iz različitih zastupnika, da su zapravo slične prirode. Dopustite mi da ih sve udružim u jedan odgovor. Što moramo učiniti, gospodine Wim van den Kamp, tri točke kao prvo, mislim da moramo biti vrlo jasni, vrlo realistični, moramo biti na razini zadatka u Europi, nismo trenutno takvi. Imamo zakonodavstvo koje osigurava da se maksimizira, optimiziraju benefiti iz um, unutarnjeg tržišta, ali oni nisu obvezujući unutar Europe, Europe nisu e, provedeni. Nismo dobri kada se radi o odnosu između troška i, e, i benefita. Na primjer, 5 milijardi eura nas dođe europski zračni prostor. E, imamo 8 i 12 tona emisija koje nastaju uzalud. I ako uspijemo ukloniti te nedostatke, onda ćemo moći povećati i konkurentnost e, naših prometnih sustava. Što se tiče aviokompanija izvan Europske unije, moj stav je vrlo jasan, unutarnje tržište u Europske unije je dosta uspješno za zračne kompanije, više izbora za putnike, veća diversifikacija, to je nešto što smo trebali napraviti već prije 15 godina. Ja bih izrazio dobrodošlicu bilo koje značnom kompaniji iz bilo kojeg dijela svijeta da iskoristi mogućnosti tog unutarnjeg tržišta ako imaju svi ista pravila. Jer upravo su ta pravila dovela do tog optimiziranog sustava za zračni promet kojeg imamo u Europskoj uniji. I ako me pitate što je ključno Wim van de Kamp, onda mislim um, regulatorna konvergencija, a još jedan korak dalje bi bila transparentnost. To su ključne teme koje jako cijenim ovdje u Europskoj uniji. Uh, da se nadovezam na ono što je gospođa Klun rekla o transnacionalnim tržištima i o regionalnim značnim kompanijama. To je iznimno bitno za povezanost Europe, regionalne aviokompanije, a i za dodanu vrijednost koju zakupovni sektor nudi Europi. Transatlantski sporazum bi trebalo dovesti do toga da Europska unija i SAD imaju iste regulatorne ideje, e, ideje vezano s tržišno natjecanje među sobom, e, što bi se onda moglo koristiti kao predložak i za odnose sa drugim dijelovima svijeta. To bi bilo mudro. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je još jednom sada gospodin Lohman. Hvala, mene su zapitali o tri stvari kao prvo infrastruktura, elektrificirana infrastruktura, infrastruktura koja podržava intermodalne terminale, to kao prvo, zatim jednaka pravila e, i načelo korisnik plaća i zagađivač plaća, dakle internalizacija vanjskih troškova. Predsjednik me pitao za brojku, 0,9 e, se cesta trenutno naplaćuje. Mislim da je to na primjer jasno. Zatim moramo e, povezati inovaciju to bi bilo od velike pomoći u svim sektorima, ali mi zapravo već godinama čekamo na jedan program koji se zove premještanje na željeznice. Što se tiče struje za željeznice, naravno to izravno ovisi o energetskom miksu država članica, mi to znamo, mi smo toga svjesni, ali postoji određen trend da se prijeđe na filtriranje ugljičnog dioksida i dekarbonizaciju emisija, da se prijeđe na čiste obnovljive izvore energije. Ako to uzmemo u obzir, onda će električna energija biti izvor energije budućnosti za sve e, modalitete prijevoza. Dakle, ako elektriziramo modalne vrste prijevoza, onda dekarboniziramo taj, taj sektor i to smo uzeli u obzir kada smo kalkulirali snižavanje emisija. Imamo već u Švedskoj i u Švicarskoj 100% e, prometovanje na željeznicama bez, e, bez emisija. Zatim iz e, rada karata, da, naravno, moramo e, omogućiti prekogranično izdavanje karata, to će biti zanimljivo ne samo za klijente, za putnike, već i za poduzetnike i za poduzeća. Hvala vam i sljedeći govornik je Karin Deseper. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. I što se tiče ovih tri točaka Wim kampa, imamo vrlo velike industrije u Europi, na primjer kemijska industrija, zbog onoga što rade, mi se oslanjamo na oni se oslanjaju na nas u unutarnjim vodenim putevima. To im daje kompetitivnost eh, po pitanju cijene i to diljem cijelog lanca sve do zadnjeg proizvoda. Njima je važno da države ne da države rade na e, na tome da su njihovi unutarnji vodni putevi e, moderni i aktualni, jer inače bi morali prijeći na druge vrste prometa. Isto tako, tamo gdje nam se pruži tamo mogućnost da imamo potpunu intermodalnost, tamo moramo to poticati. Dakle, moramo povezivati luke, terminale sa što više vrsta prijevoza, jer tako ćemo ponuditi privredi najveće, najveće mogućnosti, a isto tako da imaju plan B kada dođe do poteškoća. Zatim isto tako izmjena podataka. Izmjena podataka je nešto što doista moramo omogućiti, e, to je samo dio toga, ali to bi bilo nekoliko koje bih prvo navela. Gospođa Meissner, što se tiče čistih izvora energije za promet. Mislim da s privatne i sa javne strane vidimo da postoji brzi razvoj e, vezan uz e, takozvani LNG master plan. Vrlo je važno da je podrška kontinuirana, zato što u tom planu imamo mogućnost da, na primjer, e, koridor između Rajne i Dunava bude takav da E, nudimo tu novu energiju, da imamo i dobru opremu e, plovila, da imamo kontinuiranu podršku, a to će tako biti slično i za druge vrste prijevoza. Znamo da neki rade na prijevozu pomoću dušika. Dakle, potreba nam je Potrebna nam je ta podrška e, nakon ove inicijalne faze kada se osobe doista bave primjenom tih tehnologija. Hvala. Herman Majer je sljedeći govornik. Hvala vam lijepa. Započeo bih možda sa očitim pitanjem, pitanjem zaštite podataka. To je svakako vrlo važna tema u kontekstu e, pametnih prijevoznih sustava i razmjene podataka. Dosta je toga već napravljeno kako bi se ostvarila direktiva o zaštiti podataka, tako da se optimizira korištenje podataka, da se smanji razoblje e, pohranjivanja podataka, da se informira korisnika što se događa s tim podacima, a možda bi u mogućnosti postali mogućnost da korisnik kaže da želi tu uslugu da izbrišete podatke jer je zabrinut zbog zaštite podataka. Uzavši sve to u obzir, ipak treba reći da postoje neke situacije gdje je razmjena podataka potrebna čak i kad, da bi se smasili životi i tu moramo imati raspravu o tome. Dakle, mo, smije li onda u tom slučaju korisnik ukloniti svoje podatke? Može bi to moglo biti, na primjer, vozač u nekoj situaciji. To je dakle isto nešto što treba uzeti u obzir. No mislim da nam su, da su nam potrebne još neke rasprave, još više rada, a naravno i vaša podrška nam je potrebna. Što se tiče multimodalnog izdavanja karata, ja ne tražim ovako zakonodavstvo za nešto, ali mislim da smo sad došli do te faze da moramo to zatražiti. Postoje mnoge aktivnosti na regionalnoj, lokalnoj ili nacionalnoj razini kada to kažemo onda mislim da su nam tu potrebna i europska rješenja. Europska rješenja zato što je to nešto od čega će imati koristi korisnici, ali europska rješenja će isto tako ići na ruku poslov, poslovnom sektoru zato što će se pojačati pristup uslugama. I zbog toga mislim da moramo ići prema tim europskim rješenjima, no prvi korak mislim da bi trebao biti, mislim da bi trebalo biti rješenje na dobrovoljnoj bazi, da nađemo dobra sučelja gdje bi se odvijala ta razmjena podataka pa i e, usluge vezane uz olakšanje tih aktivnosti koji su s tim vezani. Što se tiče ovog e, prijedloga da to bude slično kao i sa korištenjem bankovnih računa, mislim to je isto tako povezano sa, za, sa, sa sigurnošću podataka. Što se tiče toga da se e, sustavi inteligentnog prijevoza koriste da se udruže više vrsta prometa. Mislim da je to upravo ono u čemu se radi kod ITS-a. Da se integriraju različite vrste prometa u korist korisnika i e, logističkih e, operatera. Mislim da je to ključno imati na umu kada se izrađuju buduće politike. Hvala. I e, posljednji, ali ne najmanje važan, Matiju Groš. Da, hvala vam na interesu na ovoj teme. Gizina, mislim da si sama već ponudila odgovor na svoje pitanje. To se nije ticalo samo vodnih putova, no budući da samo 3% prometa ide preko tih puteva sam pošao toga da doista moramo još ostvariti napore i po pitanju pomorskog prometa. Kada između euro, 1 i euro 6 vidimo napredak, onda mislim doista moramo tu napraviti napredak. E, tu bih mogao koristiti neke izraze koje naš prethodni pesek na koristio. A zatim što se tiče zakonodavstva, ono što tržište samo regulira ne treba regulirati zakonodavac, ali kada tržište dovodi u opasnost aspekte sigurnosti, aspekte okoliša, aspekte samog europskog prostora, tu mislim na prostore gdje ako ne napravimo određene napore ćemo sutra potpasti pod norme od strane Kine, od strane drugih država zato što nismo izradili vlastite temelje. I stoga mislim da je zakonodavstvo na području prometa svrsishodno kada moramo popratiti već ono što tržište zapravo radi. Na primjer, vidjeli smo da ova stvar sa ugljičnim dioksidima kod e, osobnih vozila, tu smo isto rekli da ne želimo zakonodavstvo, a nakon dvije godine kada smo sve ostvarili smo zapravo vidjeli da je bilo suprotno. Mislim da bi tako zakonodavci trebali postupati, tako ja gledam na ovu situaciju s bijelom knjigom. Još jedna završna primjena vezana u zakonodavstvo, to sam iznio i u svom zaključku. Mislim da je loše kada mi ovdje nešto odlučimo, a to države ne primijene moramo biti dosljedniji. Dakle, kako objasniti građanu da imamo, na, da imamo odluku koju su donijeli tri institucije, na primjer, ovi funkcionalni blokovi zračnog prostora, mislim već četiri godine, prije četiri godine su oni trebali postojati. Imamo ih samo šest u Europi i dalje imamo 27 različitih struktura, to je skuplje, to je nepogodnije za okoliš i slabije, slabije su učinkoviti. Dakle, nitko ne razumije zašto je situacija takva i stoga mislim da je to zakonodavstvo važno. Zadnja primjedba je vezana uz komodal, komodalnost. Mislim da dobra komodalnost održava mnoge aspekte, ali za mene je jedan aspekt posebno bitan pravedno natjecanje među različitim vrstama prometa, a pritom je internalizacija vanjskih troškova za mene vrlo važna. Znam da je to teško, ali sutra ću vam se morati usuditi da e, da vrste prometa po pitanju troškova koje oni proizvode i njihove korisni proizvode, da se na to osvrnemo. Zatim kao drugo standardizacija, komodalnost će u budućnosti dobro raditi ako imamo jačene standarde, pa i što se tiče jedinica tereta. No ako su jedinice tereta toliko različite u pojedinim vrstama prometa, onda tu gubimo e, na mnogo čemu pa i na učinkovitostu. Izvješće Štokman je e, nastalo prije osam godina i još i danas se nalazi u hladnjaku vijeća, kako to naziva. Dakle, to bi bilo nešto čime bi mogli povećati učinkovitost, a i administrativna rasterećenja. Ako imamo dobra administrativna rasterećenja, onda možemo e, popratiti ove razvoje bolje ili možda, na primjer, možemo imati e, drugačije vrste kontrola. Vrste različitih prometa moraju bolje surađivati i e, tako i ove mogućnosti priseljenja s jednog vrsta prometa na druge mogu biti olakšana, a tu možemo to sve popratiti sa dobrim zakonima. Hvala Matiju Groš. Hvala svim izlagačima u okviru prvog panela. Mislim da je to bilo zanimljivo, ne samo izlaganja, već i ova rasprava. A sada bih vas zamolio da se sjednete u našoj dvorani te da mi se ovdje pridruži drugi panel. Because we are short in time. S obzirom da nemamo mnogo vremena, predlažem da krenemo s drugim panelom. Okay, das zweite Panel, das beschäftigt sich Krećemo sa drugim panelom. A tema je održivost u prometu. Jos Dings je prvi govornik, e, ravnatelj Europskog saveza za promet i okoliš. Izvolite, imate šest minuta. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ i što ste organizirali ovu javnu raspravu i dali mi priliku da vam iznesem svoje stajalište. Ja predstavljam jednu održivu prometnu udrugu. Mi smo ovdje smješteni ovdje u Briselu. I u prometu se postiže određeni napredak, međutim nismo još blizu konačnog rješenja. U prometu se još uvijek e, konzumira trećina energije u Europi i emitira se trećina emisija, te e, na promet otpada 50% našeg uvoza nafte. Dakle, sada je visoko na ljestvici krivih popisa. Kao što znamo, treba nam e, solidan gospodarski razvoj i treba nam e, pametne e, politike koje mogu biti ekonomski učinkovite budući da se na taj način nagrađuju inovacije i isto tako se može smanjiti uvoz nafte, a uvoz nafte je najmanje produktivan način trošenja novca. Mislim da se svi možemo složiti oko toga. Međutim, postoji i neke dobre vijesti. Mi smo usvojili čitav niz propisa o vozilima i to daje rezultate. Zrak je pomalo je sve čišći, a e, vozila su sve učinkovitija. Isto tako primjećujemo da se sada, da uporaba automobila dolazi do vrhunca u Europi, što znači da ćemo morati utrošiti manje novca na izgradnju cestovne infrastrukture. Isto tako se prodaju e-bikes, zatim e, dva milijuna ljudi koriste sustav zajedničke uporabe e, automobila od nula, od nulte stope prije dvije godine i sada po prvi puta vidimo da, da dolazi do smanjenja emisija CO2, međutim e, to stopa je samo 1% godišnje, što nije dovoljno i to nije samo zbog gospodarske krize. Dakle, što to sve znači u kontekstu e, ove srednjoročne revizije Bijele knjige? Htio bih reći pet stvari. Kao prvo, vrlo je bitno da imamo emisije e, obvezujuće, naime, e, ciljeve u području smanjenja emisija do 2030. godine. Mi smo Rečeno je da bi se u prometu trebale smanjiti emisije za 30% 2030. u usporedbi sa 2005. A u Bijeloj knjizi stoji 60% do 2050. Mislim da su to dobre smjernice i dobro je da e, vidimo e, i u bijeloj knjizi što se očekuje prometa. Zacrtavanje ciljeva je jedna stvar, ispunjavanje istih je nešto drugo, dakle kako to možemo, kako možemo raditi na tome. E, naša organizacija je rekla da je najvažnija učinkovitost. Mi smo definirali dobre standarde za vozila, međutim sada to treba proširiti i na zrakoplove, brodove, isto tako i na kamione i to što je prije moguće jer e, bit će potrebno dosta vremena prije nego što se obnovi vozni park. Isto priopćenje našeg saveza navodi elektrifikaciju kao, kao još jedan važan korak prema naprijed jer e, znamo da je da plin zagađuje i vrlo je skup. Što se tiče biogoriva, još uvijek nisam vidio jedan e, dobar sustav za široko rasprostranjenu uporabu biogoriva. Međutim, isto tako e, je bitno napomenuti da se cijena solarne energije smanjila za 10%, zatim cijena baterija se smanjila za 4%, to je u posljednjih 10 godina i upravo zato 75% novih kapaciteta za proizvodnju električne energije sada e, otpada na obnovljive izvore energije. Mislim da je to vrlo dobro i tu, se postižu mnogo bolji rezultati nego u naftnoj industriji. Međutim, elektrifikacija znači mnogo više od toga da se stave električni akumulatori vozila. To obuhvaća mnogo više toga. Električne bicikle, mala vozila, teretni promet i isto tako treba proučiti kakva može biti interakcija u smislu korištenja već iskorištene energije te interoperabilnosti kada je riječ o napajanju vozila i o izdavanju karata što smo već čuli kod javnog prijevoza trebalo bi e, se što je više moguće stavljati naglasak na zajedničko korištenje vozila, što je za što e, mogu biti vrlo korisna električna vozila i mislim da to može pomoći u tom pomaku od koncepta vlasništva. E, također bismo trebali to proširiti i dalje od gradskog prijevoza na na prijevoz na veće udaljenosti. Mi smatramo da bi Europska unija trebala imati strategiju za to i to je nešto što tražimo, i ne trebamo čekati da nas Kina i SAD preteknu u tome. isto tako moramo imati odgovarajuće cijene u prometnom sektoru, što nije trenutno slučaj. Mi e, imamo najviše poreze na rad u svijetu, a čudi nas što imamo tako E, visoku stopu nezaposlenosti. Istovremeno e, se nema dovoljno e, naplate kada je riječ o nečešćavanju zraka i sl. u Europi bi trebalo olakšati državama članicama neke, neke mjere. Što se tiče zrakoplovstva i kao radi na eh, mjerama za suzbijanje emisija i Međunarodna organizacija za zrakoplovstvo radi na tome upravo zato što mi imamo mjere na regionalnoj razini. Prema tome trebamo nastaviti vršiti pritisak u tom smislu. E, govorilo se o stranim konkurentima i što se tiče eh, brodarstva, na kraju htio bih reći da je to jedini sektor na koje se ne odnose nikakvi ciljevi u području ublažavanja klimatskih e, promjena. Na konferenciji u Parizu bi trebalo zacrtati ciljeve, uključujući i ciljeve za smanjenje emisija. Mi smo sada počeli kontrolirati te emisije, vi ste također imali neka izvješća na tu temu. Dakle, trebaju nam ciljevi, pametna elektrifikacija, pametno e, određivanje cijena blok za zrakoplovstvo i e, ciljane mjere za e, brodarstvo. Evo, ovo je trebalo 7,5 minuta, ispričavam se. Hvala, sljedeći je Zikvid Ruprecht iz Ruprecht Konzata Transform Projekt, izvolite. Hvala lijepa i hvala što ste pokazali interes da čujete nešto o našem projektu e, koji se zove Transforum. Dakle, o čemu je ovdje riječ? Htio bih samo napomenuti da je Transforum bio dvogodišnji projekt u okviru okvirnog programa broj 7. Mi smo imali sustavne konzultacije koje su obuhvatili ljude iz prakse iz prometnog sektora, iz država članica. Imali smo savjetovanja sa 127 stručnjaka kroz različite radionice. Zadatak nam je bio vidjeti kako ljudi iz prakse gledaju na provedbu ciljeva iz ove knjige. E, to je ono što smo činili u posljednje dvije godine, dakle bavili smo se čistim gradskim prijevozom, zatim e, prijevozom tereta na velike udaljenosti, multimodalnim informacijama i brzim željeznicama. Naši dionici vjeruju da postoje tri generičke aktivnosti. Dakle, ono što je bitno je kao prvo poboljšati koordinaciju, zatim povećati učinkovitost i na kraju pozabaviti se infrastrukturom. Za sva ova četiri područja mi smo pokušali ustanoviti e, gdje bi trebao biti naglasak Neću sada ulaziti, e, neću čitati ovo što piše na slajdu, budući da nije čitko, nego ću se usredotočiti na dva područja, budući da ima malo toga o gradskom prijevozu, e, odlučio sam se za ovo područje. Dakle, kako povećati čistoću gradskog prijevoza u gradovima, i naprijediti logistiku. Dakle, što se tiče ciljeva u gradskom prometu, bitno je napomenuti da ne postoji neko tehnološko rješenje koje bi bilo primjereno za sve. Europski gradovi su vrlo raznovisni, tako da lokalni dionici moraju prilagoditi politiku e, specifičnim e, okolnostima na terenu. E, dakle, prva ključna poruka bila bi da moramo imati otvoreni pristup koji omogućuje usklađivanje europskih ciljeva sa lokalnim vizijama i e, lokalnim rezultatima. Zamjena vozila i goriva je da kako važan cilj, međutim dionici e, na lokalnoj razini svjesni su toga da to nije dovoljno, postoji neka lokalna rješenja koja se mogu uvesti na lokalnoj razini e, kao što je bolje povezivanje e, prometne politike i prostornog planiranja, zatim e, partnerstvo u području teretnog prometa, integrirani i čisti javni prijevoz, promicanje hodanja i bicikliranja te naplada korištenja cestovne infrastrukture za eksterne troškove koje korisnici zapravo ne plaćaju. Na koji način to gradovi mogu učiniti? Dakle, bitno je da se stvori e, odgovarajuća politička, političko ozračje e, u kontekstu e, planova održivog gradskog prijevoza E, dakle, bitno je da se provode kampanje, međutim još je važnije da države članice omoguće gradovima da budu ono što žele biti. E, trebalo bi revidirati nacionalne politike što bi moglo omogućiti gradovima da daju svoj doprinos e, ciljevima iz bijele knjige, to je nešto što se tiče standarda, međutim isto tako nacionalne vlade moraju snijeti e, poreze i pristojbe koji su kontraproduktivni, dakle smanjiti broj službenih automobila i isto tako e, pravni okvir koji se tiče vozila koja onečišćavaju. Naime, e, ti, taj pravni okvir nije isti u svim državama članicama i na kraju e, informiranje i konsolidacija znanja, što je također bitna stavka. Naime, gradske politike su vrlo kompleksne i u tom e, smislu ponekad nema dovoljno znanja. E, htio bih vam ilustrirati na koji način smo radili na ovom projektu. Mi smo izradili jedno izvješće o gradskom prometu. Ovdje sam ponio sa sobom deset primjeraka, to inače možete pronaći i na internetu, a možete pronaći i sažetak ako nemate dovoljno vremena da čitate čitavo izvješće. Dakle, mi želimo da se izredi jedan putokaz onoga što treba odraditi Europska unija, mjera koja trebaju poduzeti države članice i sami gradovi. To je jedan sveobuhvatni dokument e, koji su izradili dionici uz našu pomoć. Dakle, u zaključku što se tiče ciljeva u području gradskog prometa, htio bih reći da se taj cilj može postići u načelu, ali je potrebno djelovati, dakle države članice moraju djelovati na odgovarajući način. Znam da sada više nemam vremena. Što se tiče e, teretnog prometa na velike udaljenosti, htio bih reći sljedeće. Postoje dva rješenja e, prema dionicima Dakle, jedno je su velika ulaganja u infrastrukturu, a drugo su um, proširenja infrastruktura i unaprijeđenje razine usluga. Kada se kaže da bi se udio e, teretnog prijevoza trebao povećati za 30%, preko 300 km, to znači da bi trebalo prebaciti cestovni prijevoz na željeznice i na riječni e, promet. E, nemam sada vremena da, da vam kažem detaljnije o tome, međutim mogu odgovoriti na pitanja. Hvala. Sljedeće je Heiner Monheim iz Raunkoma, Instituta za regionalni razvoj i komunikacije. Gospodine predsjedavatelju, dame i gospodo, moja je perspektiva, perspektiva europskih regija i europskih gradova i sela, dakle mobilnost od dozdo. Prvo veliko područje djelovanja koje nije dovoljno naglašeno je, su cestarine i sustavi cestarina europske države. O tome najviš, najčešće raspravljaju na nacionalnoj razini, najčešće u, u integriranom obliku sa rješenjem pomoću vinjeta. Ako želimo imati inteligentnu, široku strategiju za e, općine, onda ćemo moći riješiti ovo veliko financijsko e, pitanje, to je veliki financijski problem koje općine imaju zato što e, se velik dio tog prometa odvija u okviru lokalnih i regionalnih sustava prijevoza. Dakle, e, takvi sustavi naplate kao što postoje u Skandinaviji, na, Skandinaviji u Londonu, na primjer, bi trebali proširiti na cijelu Europu. Druga tema se tiče Ibera i bla bla, dakle, big data, inteligentne mobilnosti. S jedne strane imamo nevjerojatan potencijal na tom području, samo u Njemačkoj. Svakog dana otprilike 900 milijuna slobodnih mjesta automobilima putuju našim ulicama. Ako uspijemo popuniti ta prazna mjesta, ako uspijemo ponudu e, za ta mjesta i potražnju na inteligentan način usuglasiti, onda imamo veliku šansu, ali to ne možemo prepustiti Uberu. Tu nam je potreban okvir, potreban nam je formalni okvir e, sa registracijom, sa osiguranjem, sa e, cjenovnim rangom. To treba organizirati E, na način kao što smo to razvili za druga rješenja. Sada smo na početku, ali Europi je za to potreban određen okvir. Treći pojam smo danas već puno puta čuli, radi su elektrifikaciji. Klasična električna mobilnost je električna mobilnost pomoću e, tramvaja. Potreban nam je renesansa tramvaja. Tramvaj ne samo kao lokalni željeznički sustav prijevoza za velike gradove. Mi imamo i veliku tradiciju e, takvih e, sustava za povezivanje malih i velikih gradova. Potrebna nam je ta renesansa tramvaja. A potrebna nam je renesansa isto tako i omnibusa. No, budući da su ti tradicionalni sustavi elektrifikacije povuzeni sa skupom infrastrukturom, sa e, punjenjem iznad samih tramvaja, nam je potrebna, potreban razvoj tehnologije e, što se tiče akumulatora E, punjenja akumulatora gdje bi mogli ne samo u Bordeaux e, imati takav sustav na nekoliko kilometara, već gdje bismo mogli imati doista e, široku upotrebu tog sustava. I zato što je općinama previše sami ustupiti novac za te, za te inovacije, potrebna su nam sredstva iz europskih fondova za inovaciju i istraživanje. Još jedna velika problematika je prekogranični promet na kratku udaljenost. Mi smo razmišljali o velikim koridorima, no tu ona je uobičajena aktivnost 20 km sa lijeve strane granice na 30 km s desne granice, dakle ova svakodnevna mobilnost radi posla, to nismo imali u vidu. To nam je potrebno strategija za takvu vrstu prijevoza. Ako pogledamo prošlost, onda smo tu u velikoj mjeri razvijali cestovni promet, ali smo ukinuli željeznički promet. Imamo e, mnogo isto tako i e, autocesta koje su zastarjele, koje su ukinute na takvom prekograničnom e, bliskom prijevozu. Zatim treća tema, tu možemo naučiti mnogo toga iz skandinavskih zemalja. samo rečeno je javni prijevoz uvijek bio kombinirani prijevoz putnika i robe. Dakle, pošta je uvijek imala robu i putnike. E, potrebna nam je nova inicijativa kako bi imali kombiniranu poveznicu između putnika i robe, ne samo u avionima, tu je to jasno, dakle putnici gore, roba dole, već isto tako i u busevima, kao u Finskoj ili kao u Švedskoj, pa isto tako na željeznicama i na regionalnoj razini, dakle kombinirani prijevoz robe i putnika. To je šansa kako bi na ruralnim područjima mogli uh, učinkovitije osmisliti sustave prijevoza. Zato Finska i Švedska imaju vrlo atraktivan javni prijevoz, a imaju jako slabo naseljena, područja. Zatim Google promet dobijemo velike ponude vezane uz automatski prijevoz od strane određenih poduzeća, ali s druge strane vlade i općine. Oni su potpunosti distancirani, ne žele iskoristiti tu mogućnost. Mi ne trebamo samo aute koje mogu samostalno voziti, nego naravno za to mm, potrebujemo i pametne ceste gdje ćemo Ukinuti onda sve te zakonodavne mjere koje imamo do sada, sve te znakove i drugo, koje nam više nisu potrebne ako imamo tako inteligentne sustave, gdje e, samo moramo odrediti gdje će se moći parkirati ili ne, koliko će se brzo e, moći voziti ili ne. Sve će se to elektronički regulirati. Nacionalne vlade, općine, a i te javne ponuđivače moramo E, dovesti, moramo spojiti kako bi se iskoristio taj sustav koje predloži Google. Zatim isto tako imamo pravu džunglu e, tarifnih sustava na području javnog prijevoza. Nitko tu više ništa ne razabire. Imamo švicarski sustav e, abonmana, imamo njemački sustav semestralnih karti. To su vrlo dobri primjeri kako možemo masivno mobilizirati stanovništvo. S tim smo u Njemačkoj proveli veliku demobilizaciju de, um, studenta na području uh, nejavnog prijevoza. Naravno, zato što su to abonmani koji omogućuju masivno, masivan premještaj. Trebaju nam trebaju nam posebne karte za prijevoz građana. To bi Europa trebala propisati, a zatim bi to nacionalne, hrvatske, nacionalne vlade trebale provesti. Na posljedku za naš sustav javnog prijevoza. Moramo stvoriti mogućnosti zato što nam je potrebno deseta godina kada izrađujemo autocestu. A postoji jedan sustav koji se može vrlo brže napraviti. To su, e, to su sustavi sa elektromobilnošću. La Paz nam je tu dao primjer gdje se automobili povezuju međusobno. To nam je potrebno. I još jedna zadnja tema Traffic arming, arming je bila važna tema 80. i 90. godina. Danas raspravljamo o shared space, o workability, o promicanju biciklizma. Potrebno nam je inicijativa koja će odozgo sagledati sve ove lokalne inicijative. Imamo u mnogim državama planove, na primjer, za bicik klizam e, Do sada e, su pješaci i vozači bicikla e, jako zapostavljeni. Nacionalna vlada kaže da je, to da je to pitanje samo općina, no okvir koji bi se trebalo zadati za, za pješake i za bicikliste je nešto što je nacionalno pitanje, a za to bi Europa trebala otvoriti nove perspektive. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Sada predajem riječ Zoni Hajkele, ona dolazi iz Finske financijske agencije za inovaciju. Hvala lijepa. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje pozvana. Ja sam Sonja Hejkila, radim za Finsku agenciju za financiranje inovacija. Mi imamo također i inovacije u području prometa i posebno ovo proljeće ćemo imati neka inovativna rješenja za poboljšanje učinkovitosti u prometu te rješenja koja će omogućiti promjenu ponašanja sudionika u prometu u cilju veće održivosti. Postoje izazovi u aktualnom prometnom sustavu u područjima kao što su tehnologija vozila, mogu se ostvaren je određeni napredak, međutim to nije dovoljno već imamo jako velik broj automobila na cestama, međutim ti automobili se ne koriste na učinkovit način, tako da je, se koriste samo manje od 5%, to je stopa iskorištenosti, a ostatak vremena se naprosto ne koriste. Isto tako za promet e, kućanstva izdvajaju najviše odmah, e, dakle druga najveća stavka u kućnom proračunu. 80% ide na kupnju automobila. Dakle, što se tiče e, prometa, sami korisnici izdvajaju značajna sredstva, ali isto tako se značajna sredstva izdvajaju iz javnog novca. Već sada smo u neprihvatljivoj situaciji kada je riječ e, o sredstvima iz državnog proračuna tako da se e, teško može očekivati danje održavanje e, i ulaganje u prometni sustav. Isto tako bi trebalo modernizirati i poboljšati prometni sustav, međutim nema e, javnih subvencija u tu svrhu. Tako da je jedino rješenje za poboljšanje učinkovitosti prometnog sustava tako da se poboljša čitav učinkovitost čitavog sustava, ne samo da se poveća kapacitet. Međutim, ti izazovi e, su toliko veliki da mala poboljšanja nisu dovoljna, dovoljna i uistinu su potrebne radikalnije promjene. Isto tako situacija bi mogla biti znatno bolja. Postoje neki trendovi u društvu koji utječu i na promet. I takvi trendovi već idu u smjeru veće održivosti Trebali bismo dati prostor i takvim fenomenima. E, primjerice, mladi ljudi imaju također e, neke, oni preferiraju neke druge opcije, a ne vožnje automobilom ukoliko im se ponudi takva alternativa. Digitalizacija se proširila u već posvuda, tako da e, mladi ljudi koriste usluge koje su na internetu, dakle to može značajno utjecati na samo ponašanje korisnika. Zatim, e, za te mlade ljude je e, zajedničko korištenje usluga u gospodarstvu nešto što je također što im je također uobičajeno. Već postoji dovoljan broj automobila i bilo bi dovoljno da ti automobili budu dostupni svima. Također treba učiniti održive oblike prijevoza atraktivnijima, što znači da i cijene moraju biti konkurentnije te da e, trebaju biti lakše dostupni. Kod e, prijevoza, e, dakle, pristupačnost prijevoznih sredstava je jedan od bitnih čimbenika. Zato smo mi u Finskoj e, došli do jednog rješenja koje ima potencijal da promijeni e, situaciju u ovom smislu, a to znači da bi sve vrste prometa trebale biti jednako dostupne korisnicima na način da bi korisnici mogli odabrati e, najprimjereniju e, prijevozno sredstvo. Takve usluge bi mogle poboljšati učinkovitost e, prijevoznog sustava budući da bi sami prijevoznici mogli na cjenovno učinkovit način organizirati usluge u prometu. Međutim, kako bi to zaživjelo, E, potrebno je također mobilizirati i privatni sektor, no potrebne su i određene mjere javnog sektora u smislu posredovanja i e, stvaranja odgovarajućih uvjeta. Hvala vam lijepa i radujem se raspravi. Hvala lijepa, sada prelazimo na pitanja. je prvi Hvala, gospodine predsjedavajući. Imam dva pitanja za Josta Dinca. Kao prvo ovaj standardni što se tiče standarda, znači postavljanja standarda, jesmo li postavili dovoljno standarda? Je li ova bijela knjiga iz 2011. dovoljna? Trebamo li postrožiti standarde? Rekli ste za brodarstvo nemamo nikakvih standarda, to me dosta iznenadilo jer mi ovdje stalno govorimo o tim e, promjenama modaliteta i to kako su vlakovi i brodovi e, čišći. I što je sa elektrifikacijom? Odakle dolazi ta e, električna energija? Mi u Nizozemskoj E, imamo e, dijelove e, mreže koji se napajaju Francuske koja koristi nuklearnu energiju. Dakle, odakle dolazi ta električna energija? A za gospodina Ruprehta isto pitanje. Odakle dolazi ta električna energija? Uzimali se to u obzir što se tiče gospodina Monheima i gospođe Hajkile. Pa znate kako se zovete pa ne smeta što to loše izgovaram. Imam pitanje za Sonju. Moram govoriti nizozemski. Dakle, pitanje za gospodina Monhama i Sonju. Što je sa privatnim vlasništvom? E, što je uopće preostalo za privatnike? Ja nemam automobil, živim u gradu i mnogo europljana žive u ruralnim sredinama, tako da je jako lijepo govoriti o dijeljenju automobila ako želite otići u trgovinu ili voziti djecu u školu, ali u nekim dijelovima e, vam je potreban automobil ili je to jedan staromodan pogled na stvari. Dakle, koja je vaša vizija, e, kakvu ulogu imaju privatni automobili? Hvala vam, Claudia Tapendel. Hvala, gospodine predsjedavajući. Istina je da ovaj dio bijele knjige koji se odnosi na održivi razvoj prometa i infrastrukture je veoma važan. Moje prvo pitanje odnosi se na načelo zagađivač plaća. Kako možemo imati integrirani sustav oporezivanja kako bismo osigurali da taj novac koji plaća zagađivač se zaista koristi za zaštitu okoliša. Prezentacija gospodina Monheima mi je zaista bila zanimljiva. Ja sam jednako tako puna entuzijazma, radila sam u javnoj upravi, pa znam nešto o tome. No kako možemo integrirati javni promet i kako možemo ponuditi tu integriranu, integrirani sustav urbanim korisnicima. Znači ta integrirana karta, putna karta koja u potpunosti podržavam, koja bi se mogla koristiti u svim vrstama e, transporta i za parkiranje. Kako se to može primjenjivati na europskoj razini? Kako možemo dati podršku lokalnim vlastima u svjetlu ovog načela supsidijarnosti i najučinkovitije metodologije koja se mora primijeniti nas za sve. I još jedno pitanje za Sonju. Moje ime je jednako komplicirano za izgovor. Ne znam da li sam vas točno shvatila koliko sam shvatila. Znači za 300 eura mjesečno, je li to za obitelj ili za osobu? I znači tih 300 eura mjesečno omogućava korisnicima da koriste različite različita prometala. Je li to taj projekt? Zamolit ću vas da nam to još malo detaljnije objasnite. Morate imati na umu da e, postoje zemlje gdje imate e, niži dohodak e, i nisam baš sigurna da bi si jedan obični korisnik mogao priuštiti da plati svaki mjesec 300 eura. Ali to je jako dobro rješenje, no kako bi se ono moglo primijeniti u svim zemljama članicama uzimajući u obzir troškove života u različitim zemljama članicama. Hvala. Hvala lijepa. Gezine majstore sljedeći govornik. Da, hvala vam lijepa. Ovaj put ću postupiti drugačije. Dakle, imam različita pitanja, to je primjedbi koje nisu upućeni nikome posebno. E, jedno je nešto što se mogu nadovezati na prethodnu govornicu, integrirano izdavanje karata, kako možemo tu naučiti od drugih, postoji li već neka platforma za razmjenu iskustava, možemo reći da je to pitanje subsidijalnosti, ali s druge strane znam da postoje slučajevi gdje to vrlo dobro funkcionira, da se jednostavno unesu dva cilja, dakle odredište i ishodište i onda se dobije već gotovo rješenje, a u Londonu kod olimpijskih igara sam primijetila da je isto to vrlo dobro funkcioniralo, da je sve dobro radilo i sigurno u drugim gradovima postoji nešto slično. Dakle, postoji tu izvrsni primjeri iz kojih možemo učiti, to je jedno pitanje. Zatim, malo sam začuđena što e, smo malo kratki sa ovim električkim e, biciklima, ne bi li njih trebali uključiti e, kao vrstu prijevoza u taj integrirani pristup izdavanja karata. Cable cars, to mi se iznimno svidjelo to mi je pomalo nedostalo na početku, ali kasnije to spominjao gospodin Monheim. Mislim da je to doista e, način prijevoza koji je vrlo pogodan za okoliš, novi način prijevoza. To nije novo, novo, novo samo, ali mislim da bi to mogli spomenuti. Kod gospodina Monheima to mi je slično kao ono što je rekao gospodin Bimba Nekamp. Ako sve umrežemo, ako sve možemo sam, e, samo napred već regulirati da dakle, gdje se treba parkirati, gdje se koliko brzo treba voditi, ne ograničava li to malo mogućnost kretanja ljudi s jedne strane je čovjek siguran, nema kaosa na cestama, nema gužve, ali je li to doista ono što nam je potrebno ili bismo možda trebali prepustiti dio odluke ipak samim korisnicama. I zadnje je upućeno gospođi Hekele. Bilo je, mi je vrlo zanimljivo ovo što ste ispričali. Možete li se zamisliti da se to prenese na europsku razinu ili postoje neke druge države koje su vas kontaktirale kako bi napravili nešto slično što i vi? Hvala vam lijepa, Maja Kilunen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille hyvistä mielenkiintoisista puheista. Hvala svima na vrlo zanimljivim izlaganjima. Ja imam dva pitanja. A kogod želi može odgovoriti na to moje pitanje. Kakve vi poslovne mogućnosti vidite nacionalno i internacionalno kada se radi o inteligentnim europskim prometnim sustavima. I što se tiče ovog koncepta mobilnost kao usluga i kako gledate na neke vremenske okvire gdje se to može realizirati. Možemo li to odmah sada ostvariti ili tek za deset godina? Hvala. Sada Davor Škrelec. Uh, Hvala, gospodine predsjedavajući. Ovo su zaista veoma zanimljive prezentacije gdje imamo neke zaista veoma napredne vizije e, prometnog sustava, posebno ova posljednja. No, svi vidimo da stručnjaci iz prometnog sektora i komisija naglašavaju da je prometni sektor jedan od sektora gdje se najmanje smanjuju emisije CO2, a znamo koji su nam ciljevi. Moje pitanje je kako bi stručnjaci za promet e, mogli pridonijeti smanjenju e, tih emisija i e, kako je važan transport u svjetlu kopa 21 i Drugo pitanje. Prometna politika mora se prilagoditi mladima, a ne staromodnim ljudima. I danas vidimo da većina dobrih preporuka kako da se to prilagodi e, mladim ljudima, njihovim e, željama, očekivanjima. Moje Pitanje je što biste vi preporučili komisiji, vijeću i parlamentu kao jedna prioritetna akcija koja eh, bi mogla dovesti do tog cilja, dakle da se na taj način revidira bijeli, bijela knjiga? Hvala, to su bila pitanja. Sada u jednakom redoslijedu odgovorim. Um, um, Hvala. Nisam eh, siguran koji od ovih e, pitanja je bio direktno upućen meni osim onog prvog, tako da ću sada napraviti jednu malu selekciju. Što se tiče e, prometa i klime, važno je gledati COP21. Mislimo posebno da brodarstvo i avijacija su e, stvarno najveće rupe u protokolu iz Kiota i te emisije su ta crna rupa, nitko nije odgovoran za rješavanje tog e, problema, to se zaista treba promijeniti. Što se tiče standarda, imamo li dovoljno standarda? Ako pogledate zagađivanje zraka od kamiona i automobila, ako pogledate službene standarde u onim aneksima koje ste svi ispregovarali, vidjet ćete da su brojke vrlo niske. Možete pomisliti da, da je to dovoljno dobro, ali mi i dalje pregovaramo o euro 6C i D. Zašto? Zato što e, te brojke se ne e, drži se niko njih, tako da vi stalno morate krpati te postojeće standarde kako bi se zaista posebno na planu dakle zagađivanja zraka e, to ispunilo. A i CO2 nam je tu veliki problem. Nemamo e, jedinstveni standard i taj nijedan od tih standarda nije učinkovit i moramo zaista e, učiniti puno više posvuda avioni, brodovi, kamioni i tako dalje, tu ništa nije napravljeno. I kod brodova posebno veliki problem. E, brodovi, e, njihovi kotlovi su jednako učinkoviti kao što su bili i prije e, mnogo godina. Znači tu se mora mnogo toga napraviti. Što se tiče od toga odakle dolazi električna energija, to je dobro pitanje. Naravno, postoji mnogi načini da se proizvede struja, uključujući neke koji su jako prljavi, ali postoji jedna velika e, razlika. E, trendovi se razlikuju. Kod električne energije je sve čišće, a kod nafte sve prljavije. Znači, e, prljavi izvori, fracking, i Arktik, i tako dalje, a 70% električne energije se trenutno proizvodi iz čistih izvora. Znači za morate vidjeti što vi očekujete u ovom periodu koji je pred nama. Znači e, mi očekujemo da se generacija e, energije očisti i elektrika je mjesto gdje će se to dogoditi, a ne naftna industrija. Žao mi je, to je činjenica. Što se tiče karata, E, to je dobar primjer, e, neki gradovi, neke zemlje su to dobro uspjele napraviti, ali potrebna je regulativa. To je samo moja primjedba. I e-bicikli su obećavajuće sredstvo, oni e, mogu pokrpati ovu rupu jer znamo da neki ljudi baš ne mogu dobro voziti bicikle. Znači to je ta rupa između automobila i bicikala, to je veoma zanimljiva stvar. Primjerice ono što Europa može učiniti je može poboljšati sustav od izdavanja odobrenja. Dosta ima pritužbi sada, znači to se može poboljšati, ali nitko ne to ne prioritizira u smislu nekakvih subvencija, e, potrošnje i tako dalje. Znači tu baš nema puno pozornosti koja se posvećuje tome. Hvala lijepa. Napravio sam jednu pogrešku. Predvidio sam e, Žoža Baha. Ako postavi pitanje ovim trima prosim govornicima, onda može sada preuzeti riječ. Da, hvala vam. Mislim, ja sam tako mali pa me lako predvidjeti. Ne, moje pitanje je zapravo upućeno cijelom panelu. Naime, e, cijeli panel mi je ostavio dobar utisak i mislim da mnogo prijedloga za rješenja koje su ovdje iznesena bi trebale dovesti do promjene mentaliteta. A moje je pitanje, ta promjena mentaliteta koja bi išla od klasičnog, klasične eh, vrste prometa do alternativnih vrsta prometa, eh, zapravo zanima me stajalište panela, bi li bilo dovoljno poboljšati ponudu ili bi trebali donijeti političke odluke, a ako da, onda bi klasične metode bile mm, dakako kao prvo pristojbe ili poticaj e, u obliku državnih e, potpora. Te državne potpore su u proteklim godinama bili od otežani, dosegli su svoje granice zbog e, vrlo ograničenih poračuna. Dakle, bilo, bilo dovoljno jednostavno poboljšati ponudu za sve te vrste prijevoza. Hvala lijepa. Hvala lijepa i sada Siegfried Rupert. Ruprecht. I'm getting a bit confused with the language. Sad se malo, sam se zbunio zbog ovih svih jezika, odgovorit ću na engleskom. To sve doprinosi zbrci, no držat ću se engleskog odakle dolazi električna energija, samo da malo razradim ovaj odgovor što je rekao i Najvažniji izvor energije je one o kome ne govorimo, a to je energija koju ne koristimo. Potencijali za uštede su ogromni, možda 30%, možda i više na nekim područjima. Drugi aspekt o kojem nismo govorili je stvaranje sinergija kako bi se uštedila energija i kako bi se smanjio trošak e, opskrbe energijom. Primjerice u urbanom prometu sustav metroa i tramvaja, trolejbusa u nekim gradovima oni obično imaju kompletnu električnu infrastrukturu, a istovremeno pokušavaju ponovno otkriti toplu vodu kada govorimo o električnoj mobilnosti sa stanovišta automobila. Ono što moramo učiniti je to što znamo primijeniti na druga područja i povezati te tehnološke sustave. Gdje su te sinergije između električnih prometala koje već imamo i novih pametnih električnih automobila? Znači to moramo intenzivno razmatrati. To također mora uključiti i električne bicikle. Moja vizija električnih bicikala u urbanom kontekstu je da to bude sastavni dio intermodalnog e, sustava prometa gdje imate konvencionalne bicikle, e-bicikle, e, gdje se dijele e, druga prometala i to bi sve trebalo biti dostupno svima. U nekim gradovima, primjerice Bremenu, se stavlja snažan naglasak na to i to bi trebalo primijeniti i u drugim gradovima. Kada govorimo o komodalnosti, u, stvarnosti zapravo se ne radi o sustavu e, koji omogućava različitim oblicima prometa da zaista funkcioniraju jedan sa drugim. Imamo tu dosta konkurencije. Znači moramo govoriti o ravnoteži, moramo govoriti o raspodjelu troškova, novom sistemu raspodjele troškova i prostora. Zašto ne učinkoviti oblici e, prometa imaju najviše slobodnih mjesta, zašto dvije trećine prostora u gradu zauzimaju ti najneučinkovitiji oblici e, prometa. To su pitanja koje moramo postaviti. Pitanje novca. Zašto ne možemo dugoročno uključiti urbani transport e, u jedan oblik modificiranog sustava e, trgovine emisijama i tako da imamo i to osim ovog načela zagađivač plaća. Tu možemo dovesti i privatne ulagače. Moj, moja glavna želja bi bila da ne zaboravimo urbani promet jer tu, su, tu se stvaraju problemi i gdje se moraju naći rješenja. I na tom području možda bi nas to moglo iznenaditi, moramo razmisliti kako bismo mogli pokrenuti tu kulturu promjena kako gradovima omogućiti da nauče iz iskustava drugih gradova, znači jer umrežavanje košta jako malo, a potencijalno donosi, dovodi do tako velikih učinaka. Hvala lijepa, sljedeći govornik Heiner Monheim. Da, hvala. Ja ću započeti sa gospodinom vimbane Kampom pitanjem koliko e, automobila je potrebno u Europi. 10% trenutne flote osobnih vozila bi bila dovoljna da bi Europa bila potpunosti mobilna. Kao drugo, kako izgleda stvar sa ruralnim područjima? Ruralno područje je 50. godina u cijeloj Europi bio krajolik za takozvani paratranzit, za stopiranje, jer je motorizacija ruralnog područja do nje je došlo deset godina nakon motorizacije gradskog područja. Sada možemo mnogo toga postići na ruralnom području. Mobilnost u Švicarskoj imamo nacionalnu mogućnost e, zajedničkog korištenja automobila. To je prisutno u svakom selu. Dakle, selo ne, ne, može i ne mora ostati izvan svih tih razvoja. Može napraviti jednake stvari koji grad kada se radi o zajedničkim e, cijenama. Švicarska je veliki primjer. Postoji jedna pretplata koja uključuje sve vrste prijevoza, uključujući i zajedničku upotrebu bicikala i automobila. Sve to integrirano, ali ne sa jednim pojedinačnim, sa jednom pojedinačnom kartom, da se svaki dan mora izdati nova karta. Ne, to je godišnja karta koja nailazi na veliku prihvaćenost i kada gledamo i na Beč, na primjer, 356 eura, dakle 1 euro po glavi E, to, po danu, to je dovoljno da se mobilizira cijeli Beča svim vrstama prometa. U Njemačkoj imamo semestralne karte, to je iznimno dobar primjer za željeznice, zato što uključuje i sustave za posudbu bicikla, za zajedničko korištenje bicikla. Dakle, ne radi se tu samo o javnom prijevozu, sve je integrirano, sve vrste prometa su tu udružene. Naravno da pritom spada isto i elektronički bicikli, zajednički električko korištenje posebno elektroničkih bicikala i tu je određen postotak takvih sustava integrirao i to. Postoji mnogo toga, sada prazi na pitanje što Europa treba učiniti. Ja se već 45 godina bavim tom temom, ja sam sudjelovao u mnogim europskim projektima i dosta je to zamarajuće kada tri godina skupljamo najbolja iskustva, kada zatim pišemo izvješće, a zatim na to ne reagira niti jedna nacionalna politika. Dakle, dole imamo e, čitavo polje inovacija, a gore stvar ostaje kao što je inače bila. Mislim, Njemačka ne uspjeva e, za neke vrste tipa zajedničkog korištenja automobila napraviti jednu platformu. Neki sustavi su nacionalno gledano jako spori, a Europa mora to pokrenuti kako bi ta inovacija koja dolazi od dozdo konačno jednom doprila do gore, do politika. Tu naravno spadaju i takozvani cable cars. To je izvrstan primjer. Europa ima direktivu za e, takve vrste prijevoza, to je sigurnosna direktiva, dakle kada se radi o uspinjačama. Uspinjače kao sustav javnog prijevoza, kao gradski sustav prijevoza uopće nije uključena neka područja. To nam je hitno područje, posebno zato što su to E, zato što je to posebna vrsta željezničkog prijevoza, to su posebne pruge, to moramo integrirati, za to su nam kao prvo potrebni europski projekti, a kao drugo nam je potrebna nova direktiva o uspinjačima gdje bi rekli da je uspinjača nešto što je jako normalno, što, može postojati svugdje, ne samo tamo gdje postoje visoke planine ili snijeg, ne samo u Italiji ili drugdje, nego da je to uobičajen uobičajena gradska vrsta javnog prijevoza. Pitanje je vezano u slobodu. Vrlo ću jednostavno na to odgovoriti. Inteligentne ceste će vas osloboditi. Konačno možete napraviti nešto drugo. Ne morate samo upravljati vozilom. Možete dati poljubac e, svom suvozaču ili što god želite. Konačno će vam se vratiti ta sloboda u prometu. Ovo što danas imamo je oduzimanje slobode. Konačno nam je potrebna sloboda kada se radi o mobilnosti. Vrlo jasno, jasan odgovor. I ti sustavi odmah nailaze na prihvaćanje. Ako imate asistent za parkiranje, za e, vožnju uzbrdo. Mislim, sve je to već integrirano u okviru elektroničkog sistema u, u, automobilu. Jeste li dobili dojem da vam se tim oduzima sloboda? Ne. E, tu možete jednostavno usmjeriti pažnju nešto drugo, a da vam se pritom ništa loše ne dogodi. Sada se postavlja pitanje kakvi su to biznis modeli. Postoji veliki brat, postoji industrija big data koja je prepoznala potencijal tog sustava, tu postoje neki predvodnici sa svim tim aplikacijama, ali to god javni sustavi to ne iskorištavaju, dok god su zamrznuti, ne reagiraju, ne definiraju okvire, u svoje interoperabilnost u sustavu između ponih država će svako raditi kako želi, imat ćemo divlji razvoj i ništa se neće poklapati. Dakle, ostanimo malo pri toj pitanji kako će se to sve pretvoriti u politike, u politiku prometa. Ja sam veliki pobornik za komunalnu subsidijarnost. Najbolje ideje nastaju dolje. To je polje, cvjetno polje inovacija. Nizozemska je cijela puna inovacija. Danska, Italija, sve su te države pune takvih inovacija, ali to ostaje u tom obliku da je samo jedan grad nešto napravio. Naprimjer, neki modeli od prije 40 godina, modeli iz Kopenhagena. Dogod od toga ne napravimo nacionalne politike, dogod Europa ne kaže da, to je toliko važno da nam je tu potrebna europska politika zato što se tiče pitanja budućnosti cijele Europe. A nacionalne vlade krivo razumijevaju pojam subsidijarnosti. One općine napuštaju. Općine su sve financijski gledano iskrvarile. Ako općine konačno ne dobiju mogućnost da putem cestarina ponovno generiraju novac zato što, je, e, zato što su gužve na cestama problem općina, nećemo ostvariti napredak. I zato smo ovo pitanje vezano uz stare i mlade. Socijalna teorija nas, e, nam nalaže da su mladi inovativni, da mladi donose ideje, ali stari donose politike. I dok stariji ljudi ne postaju fleksibilniji, ništa nemamo koristi od toga što su mladi ljudi inovativniji. Ako zakonodavstvo se ne unaprijedi, imamo e, masivnu, masivnu zamrznutost. Pitanje vezno uz spomenu mentaliteta. Tu sam u potpunosti optimističan. Ako pogledate područje telekomunikacije, primjerice Europa i Afrika i Azija. Svi su odmah bili spremni na inovacije kada su se telefoni oslobodili kablova. Dakle, telefoni to se prijeticalo kablova, um, određenih kutija za razvod, kablova i tako dalje. Danas e, milijardi ljudi imaju telefone kojima nisu potrebni kablovi. Dakle, milijardi ljudi su bili spremni odmah reagirati. Psihološki model je bio taj da je za to potreban marketing, dobra ideja i da se treba uložiti novac u marketing. A i tu smo mi dosta loši. Gdje postoji marketing za... E, pješake, gdje postoje marketing za kampanje za bicikle ili nešto slično. To je sve samo iznimno slučaj. I zbog toga mislim da na europskoj razini trebamo dati impulse koji će biti više od toga samo da se prikupe najbolje prakse. Mislim to je lijepo, ali to nije dovoljno. Treba nam europska politika za mobilnost. Hvala vam lijepa. Sada je na redu Zonja Hekela. Hvala. Slažem se sa gospodinom Monheimom. Mogli bi imati velike koristi od toga kad bi se bolje organizirali. Radi se tu i većoj fleksibilnosti i većem izboru za osobe u, na području prijevoza. Nisam imala mnogo vremena da objasnim te usluge vezane uz mobilnost, ali te su usluge dodatna opcija za klasični sustav prijevoza. Dakle, to odgovara na jednu potrebu. Na potrebu koja postoji među ljudima koje sada možda imaju automobil ili razmišljaju o kupnji automobila zato što ili žive na jednom mjestu gdje postoje slabe veze u javnom sustavu ili postoje neke druge prevoze potrebne pa im je potreban automobil za to. Dakle, na taj način pokušavamo ispuniti tu rupu s ovim uslugama. Ustupamo dakle automobile ako je on najbolji vrsta, vrsta prijevoza, naravno da bi osobe uvijek trebale moći izabrati najpraktičniji najučinkovitiji način prijevoza. Dakle, automobili tu isto imaju svoju ulogu. Pokazala sam vam sliku e, pretplate sa 300 eura. Ta je slika bila samo ilustrativne prirode e, onome što se radi kod ovih usluga mobilnosti, ali umjesto toga da kupujemo uslugu, s nekim iznosom novca e, ljudi bi zapravo kupili određenu razinu usluga. To znači da plaćamo određeni iznos novca, a da zauzvat dobijemo određenu razinu usluga koja će biti e, nešto na što će se moći osloniti, jer to je ključno kada se pokušavamo natjecati sa javnim vrstama prijevoza ili sa drugim vrstama e, privatnog vlasništva automobila, jer kada osoba ima privatni automobil, on ima vrlo dobru razinu usluga jer je taj automobil u, njen, garaži osobe i tako dalje, ali isto tako i mi moramo dakle nuditi odgovarajuću razinu usluge kako bi se mogli natjecati. Potencijal za biznis ovih 300 eura to je samo primjer. To je proizašlo iz činjenice da danas ljudi često koriste 300 eura mjesečno, svako od nas, dakle, za prijevoz. To sredstvo eh, bi sada se sada više koristi za uh, to da čovjek posjeduje vlastiti automobila. kada bih tih 300 eura prenijeli na sustav javnog prijevoza, onda bi doista mogli iskoristiti potencijal tog sustava. Što se tiče integriranog sustava naplaćivanja, um, usluge za mobilnost naravno znači da se moramo otvoriti prema raznim vrstama plaćanja i e, da zatim e, se ti integrirani sustavi plaćanja koriste od strane raznih korisnika. Hvala vam lijepa, s time bismo završili sa drugim panelom. Još se jednom srdečno zahvaljujem izlagačima, a isto tako i onima koji su postavili pitanja. Sada ćemo prijeći na treći panel. Još jednom hvala lijepa. So, dürfte ich dann bitten, dass Sie sich wieder... Zamolio bih vas da ponovno zauzmite vaše mjesta. Und wir kämen dann zu dem... Sada bismo prešli na treći panel. Transport za građane, promicanje sigurnosti, zapošljavanja i kakvoće u uslugama prijevoza. Prvo imamo Graciela Lost, ona je direktor za programiranje iz ETSC-a, Europskog vijeća za sigurnost u prijevozu. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju, hvala vam na priliku da govorim. Moj je ravnatelj trebao održati ovu, prezentaciju, ali danas ujutro je istegnuo Nužno glob iz toga mu žao što mora popustiti ovaj sastanak, no budući da on perfekcionist htio vam je dati iskustvo iz prvog reda vezan uz strategiju u ovom pitanju. No sada Ozmo dakle, nekoliko kao prvo podataka vezanih uz cestovnu sigurnost. 2013. godine smo imali 11 smrtnih slučajeva u komercijalnom prijevozu, zračnom prijevozu. Kada zakopov nestane, onda to mediji danima izvještavaju. E, imamo isto tako i slučajevi, smrtni, slučajevi kod prijevoza željeznice, na primjer ovaj vlak u Santiago, gdje je 30 osoba poginulo, 20 milijuna ljudi je pogledalo taj video na YouTube, a postoje drugačije veze koje su dobili sličan, broj klikova. Imamo 26 tisuća ljudi koji su poginuli uh, u cestovnim prometnim slučajevima, dakle 500 takvih slučajeva tjedno na europskim cestovima to ti prometni, prometne nesreće se svaki dan e, javljaju te se o njima izvještava prije svega u novinama. Zaštititi živote ima veliku gospodarsku vrijednost. Ovo je vrijednost e, ako uspijemo spriječiti samo jednu, jednu na cestama. Ako uzmemo broj od 2006. godine, onda imamo 80 milijardi eura koje smo uspjeli uštediti između 2011. i 2013. E, tako što smo se pobinuli za veću sigurnost na cestama. Imamo sada novi europski cilj da smanjimo e, broj smrtnih slučajeva za 50% između 2010. i 2020. godine. Smatramo da nam je potrebna 7% na 7% snižavanje svake godine u prosjeku kako bi to ispunili. Nažalost, uspjeli smo ostvariti samo 2% smanjenja u 2014. godini za razliku od 2014. godine moramo postići više i loše stojimo s ovime. Tražimo podršku Europskog parlamenta za e, ovo u obliku preporuka u vašem izveću gospodine Wim Kamp zatražimo od komisije da e, treba usvojiti cilj da se smanje osoba težih, sa teškim ozljedama između 2015. i 2020. godine zajedno sa jakom strategijom i mjerama i da se e, direktiva o, e, upravljanju sigurnosti na infrastrukturi proširi na sve ceste. E, to bi gledalo, tim bi se gledalo prije svega na ona mjesta gdje dolazi do većeg broja smrtnih slučajeva. Isto tako što se tiče revizije uredbe o općoj sigurnosti, to mi smatramo izvrsnom prilikom koja se neće ponoviti u čih 5 do 10 godina da poboljšamo sigurnosne tehnologije kao na primjer podsjetnike na vezanje pojasa na svim e, mjestama u automobilu, e, sustavi e, za hitno za, hitno, spašavanje, a isto to bi nam pomoglo da smanjimo emisije. CO2. 97% svih smrtnih slučajeva na području događaju se na cestama, ali ne postoji agencija za cestovnu sigurnost. Mi tražimo od Europskog parlamenta da podrža e, zahtjev Europske željezničke agencije da se osnuje Europska agencija za sigurnost na kopnu. Zatim je sljedeći Christopher Irvin, e, on je potpredsjednik Europske udruge putnika. Europska udruga putnika je dobrovoljna udruga sa 30 partnerskih udruga u mnogo država članica, a ono što nas veže je zapravo ono što nas sve veže ovdje prisutne, dakle to je da kada pogledamo jedan prijedlog, onda se uvijek pitamo kakve koristi će od toga imati korisni, to, korisnici. To bi trebalo biti ishodište, a i kraj, krajni zaključak bilo kakve procjene, a ja to kažem i nadam se da će to biti usvojeno vama pred odborom zato što bi vaš završni cilj trebao biti da pogledate kako će korisnici, završni korisnici građani imati koristi od bilo kakve inicijative vezano uz prometnu politiku. Postoje jasne koristi iz politika u proteklih 15-20 godina. Vidjeli smo na primjer na području zakopovnog prijevoza veliki povećan izbor, veću fleksibilnost i prekogranične razvoje, vrlo zanimljive razvoje i kada se radi o pravima putnika. Prava putnika su važna zato što su to opipljivi dokazi e, toga da europske institucije svačaju tu potrebu za e, time da se kroz zakonodavstvo zaštite putnike kao slabiju stranku u tim načinima prijevoza. Postoji i e, ono što nudi industrijska strana u mnogim tim e, sustavima, a oni koji koriste kao korisnici te sustave mogu imati koristi od tih razvoja. No, unatoč tome imamo te velike izazove. E, u iz Bijele knjige iz 2011. godine već se je spominjala potreba da se smanji emisija plinova i e, smanjenje potrošenja energije za 60% do 2050. I to je vrlo veliki izazov koji znači da su nam potrebni ključni ciljevi veznih uz e, ravnotežu između raznih vrsta prijevoza, između toga da putnici su tako naprave jedan veliki preokret to ću prikazati evo na ovom vrlo okrutnom grafikonu gdje smo e, pokazali trenutni udio željeznice do 2060. godine koja se križa sa crvenom linijom, a to je trenutni udio cestovnog prijevoza e, koji bi se trebao u viziji ove bijele knjige ovako smanjiti do 2050. godine. To je iznimno dramatično zato što tu govorimo o višestrukom povećanju u udjelu tržišta željeznica. I postavlja se pitanje pa kako od bi to mogli postići. Bilo bi moguće recimo reći da će to napraviti samo e, privreda. Drugo bi moglo biti takozvani distress purchase gdje putnici smatraju da moraju napraviti nešto zato što nemaju drugačiji izbor. Dakle, oni izbjegavaju gužve na cestama i koriste željeznice, ma kako loše one bile, nema druge opcije, ili, a to bi trebala biti naša vizija, mogli bi kolektivni prijevoz, drživ prijevoz učiniti e, prstom prijevoza koje se izabire. Mislim da je to i važnije e, riješiti od 2011. godine, zato što bih vam htio svratiti pažnju samo na nekoliko trendova koje trenutno primjećujem. Jedno je sve veća svijest da osim cestovne sigurnosti postoji i vrlo važan učinak na zdravlje prijevoza e, i to na širi broj stanovnika. Europska agencija za okoliš je prije nekoliko dana iznijela brojku da smo imali 400 tisuća smrtnih slučajeva od teških uvreda i više dakle smrti vezanih uz učinak na zdravlje prijevoza a OECD je izdao slične brojke. Troškovi vezanih uz gužu na cestama. Postoji gospodarski učinak tog fenomena, a i dugoročno rješenje na to. Samo za te dvije prve točke mislim da trebamo ponovno pregledati e, prijedloge iz knjige i vidjeti kako to možemo napraviti. No kako da pokrenemo taj razvoj? tu kulturnu promjenu koja će omogućiti ljudima da naprave i ostvare stvari na potpuno drugačiji način. Argument za korisnike bi trebao da, biti da postoji jedan dobar krug, pozitivan krug gdje bi e, doveli do te promjene u vrstama prevozima gdje bi imali zadovoljni korisnika, političku podršku za financiranje također koji će zatim dovesti do kvalitete. Dakle, taj pozitivan krug bi trebao biti u onoga što ćemo učiniti. Ja sam izradio jedan dokument koji vam je svakako dostupan gdje detaljnije ulazim u to. E, žao mi je s malog tiska na slajdu što to ne može pročitati, ali zapravo ono što se tu kaže je vrlo jasno, da se dakle trebamo usredotočiti na one stvari koje su korisnicima najsmislenije. E, produktivnost, e, dobra cijena, kako da to napravimo. Za to je potrebna promjena u samoj kulturi, promjena tome kako razmišljamo o prijevoz, kako razmišljamo o održivom održivosti. Tu se radi o promjeni odnosa. Dakle, to bi na neki način trebao biti alfa i omega našeg pristupa e, politikama u prometu. Hvala lijepa. Sada nastavljamo sa Tomasom Avanzatom, ravnateljem za europska pitanja unutar Međunarodne udruge javnog prijevoza. E, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, hvala vam na tome što ste ovdje, s nam, ovdje me pozvali što vam mogu predstaviti moje razmišljeno o sadašnjoj reviziji e, Bijele knjige. E, dakle, mi smo svjetska udruga, dionika uz javnog prijenosa i predstavljamo više od 400 pratera i tijela. Kao prvo želim reći koliko je uloga javnog prijevoza u Bijeloj knjizi. U Europi javni prijevoz e, godišnje izvozi 600 milijardi prijevoza i to je zajedno sa željeznicama dakle i željeznicama i sa drugim vrstama prijevozima najvažniji doprinositelj smanjenju emisija. Naš sektor aktivno radi na dekarbonizaciji tako što imamo već sada mogućnosti korištenja električne mobilnosti i tako što se koriste alternativna goriva. Osim dekarbonizacije, Europska unija želi poboljšati i cestovnu sigurnost, e, kao što se to vidi na ovom grafikonu tramvaj i buse više najsigurnije opcije prijevoza. Javni transport također doprinosi bolje kakvoći zraka u gradovima te do većoj fizičkoj aktivnosti i zdravlju osoba. Naravno to sprečava i zagušenje na cestama, a imamo isto tako i druge benefite. Isto tako to potiče gospodarski rast u gradovima, to poboljšava povezanost između poslodavaca i zaposlenika i smanjuje e, troškove vezane uz na cestama. Za mnoga europska poduzeća je upravo ovo jedno od argumenta zašto e, kao lokaciju odabiru Europu. Pristup javnom prijevozu čini e, grad atraktivnim za življenje a nedavne studije Sjednih država pokazuju da su cijene nekretnina blizu sustava javnog prijevoza otpornije na krize. Naravno, dobar javni prijevoz također privlači turiste u gradove. Poduzeće javnog prijevoza su neki od najvećih poslodavaca u mnogo gradova eh, i nude osobama razne vrste vještina, te se ta radna mjesta, to isto tako važno, ne mogu delucirati. Naši članovi također rade konstantan progres kada se govori o kakvoći i pristupnosti um, svojih usluga za osobe koji idu na korist svim putnicima, onima sa, ali i onih koji nemaju uh, ograničenja u kretanju. Mi također isto uh, idemo prema mobilnosti od vrata do vrata i pametnom izdavanju karata. Imamo uh, alijancu za pametno izdavanje karata gdje pokušavamo uspostaviti interoperabilne sustave među već postojećim sustavima u Europi. Također smatramo da je suradnja sa drugim e, ponuđivačima mobilnosti bitna i od e, iznimnog značaja, a javni e, prijevoz je os cijele mobilnosti i trebao bi biti uključen u integrirani sustav. Iz razloga koje smo već naveli jasno je da e, bi održiv, sigur, održiva sigurna i e, javno dostupna mobilnost se trebala oslanjati na javni prijevoz. I zbog toga mi smatramo da je bijela knjiga iz 2011. godine e, da ona ide u pravom smjeru. Mi trebamo u bijeloj knjizi naglasiti isto tako i važnost da imamo strategiju pametnih gradova, da se iz, da se iz bjegne, izbjegnu određeni e, prijelazi. Naravno, modalni prijelaz je u potpunosti neophodan kako bi imali održivu učinkovitu javnu mobilnost. Ako pogledamo činjenice na ovom slajdu, E, taj modalni prijelaz još nismo postigli, tako da su potrebni još dani napori. Tu vidite da imamo broj putovanja putem javnog prijevoza u Europi koji se povećava, ali to zapravo samo prati rast samog stanovništva. Udio e, jav, korištenja javnog proveza u dnevnim putovanjima je dosta slab, dakle to je plavi dio pri dnu stupova, stupaca, ako nastavimo sa našim radom kao do sada, onda nećemo tu dovesti do velikog povećanja. No broj putovanja će se povećati pa i putem privatizirane mobilnosti. Ako, a to je ovaj zadnji stup, uspijemo udostučiti udio javnog prijevoza, onda ćemo imati održivije, e, održivije rješenja za mobilnost. To bi također e, dramatično smanjilo emisije stakleničkih prilaza koje e, proizlaze iz gradskog prijevoza. Mi stoga preporučamo da se zadrže ambiciozni ciljevi u, bijelom, u bijeloj knjizi i da se gradove potakne da e, do, u svoje dobre lokalne politike, a isto tako bi trebali ojačati neke mjere kako bi uspjeli usvajati ciljeve iz bijele knjige. E, imamo urbano planiranje, pitanje vezano uz pa-, parkiranje e, i druge stvari koje utječu na urbanu mobilnost, ali u svakom slučaju gradovi bi trebali na lokalnoj razini usvojiti dosljedne politike. Naša treća preporuka bi bila da imamo e, mogućnost financiranja za infrastrukturu vezanu uz javni prijevoz. To su strateška ulaganja koja bi trebala biti uključena u instrument za povezivanje Europe te u Europski fond za strateška ulaganja. Sigurnost dugoročnih ulaganja čini temelj uspješnog razvoja sustava javnog prijevoza, to je preduvjet za modalni prijelaz, za poboljšanje usluga putnika i za razvoj tehnologija uz niske emisije ugljikovodika. Države članice bi trebale podržati to financiranje na nacionalnoj razini i pozivamo EU uniju da na to potakne države članice. E, trebaju nam još e, više, treba nam još više razvoj inovacija koje bi mogli doprinijeti do još lakšeg modalnog prijelaza. Na posljedku trebamo nastaviti sa internalizacijom vanjskih troškova i trebamo sredstva odrediti za, za kolektivni i učinkovit javni prijevoz. Hvala vam za Binetir ima sada riječ. Ona je zamjenik glavnog tajnika u Europskoj udruzi radnika na području prijevoza ETF-a. Izvolite. Uh, Hvala lijepo. Na početku bih htjela reći da Europski savez prometnih radnika zastupa više od 3,5 milijuna prometnih radnika u svim prometnim granama u Europi. Mi eh, uvijek govorimo o prometnoj politici u svim prometnim granama, budući da svaka od njih utječe na radne uvjete i uvjete zapošljavanja. Nažalost, nikad nemamo dovoljno vremena, ni šest minuta mi neće biti dovoljno, tako da ću se usredotočiti na pitanje socijalnog dumpinga i na potrebu za ozbiljnim socijalnim programom za područje prometa. Mogli bismo detaljno razgovarati o pojedinim prometnim granama, no morat ću se zadržati na neke općim primjedbama. Bez prometnih radnika ne možemo govoriti o prometnom sektoru, barem ne sada i mislim da to neće biti slučaj niti u sljedećih 20 godina. Bijela knjiga o prometu E, u 37. stavku navodi da otvaranje tržišta mora biti popraćeno otvaranjem visoko kvalitetnih radnih mjesta i kvalitetnih radnih uvjeta budući da su ljudski resursi ključna komponenta visoko kvalitetnog prometnog sustava. Dalje se navodi da je dobro poznato da će manjak radne snage i vještina biti ozbiljan problem u prometnom sektoru budućnosti. ETF e, je zauzeo stajalište da je ova poruka pozitivna, međutim, prošli saziv komisije samo je nominalno ispoštovao ovo načelo i nije bilo nikakvih ozbiljnih mjera za sprečavanje ili suzbijanje negativnih posljedica otvaranja tržišta na kvalitetu radnih mjesta i radnih uvjeta kako bi se spriječilo socijalni dumping. Mi možemo navesti niz primjera za različite prometne grane. Naš je dojam da specifičnost e, prometnog sektora nije uzeta u obzir te da se ignorira. Prije svega moramo biti svjesni činjenice da su prometni radnici po definiciji mobilni i to nema nikakve veze sa mobilnošću radnika, nego govorimo o radnicima u prometu. Oni su u nepovoljnijem položaju i potrebna im je posebna zaštita kako ne bi bili žrtve poslovnih modela koji se koriste svim raspoleživim prazninama na, tržišnom, na unutarnjem tržištu kako bi smanjili trošak radne snage na minimum. E, ne samo e, to se ne tiče samo radnika, nego isto tako i tvrtki koje su također na udaru zbog ovih negativnih e, praksi socijalnog dumpinga. To isto tako ugrožava preostala kvalitetna radna mjesta i dobre radne uvjete u prometnom sektoru. Zatim, za siguran prometni sustav potrebni su stabilni i dobri radni uvjeti kako bi se spriječio zamor i potrebni su visoko kvalificirani i motivirani ljudi. Osim toga, prometni sektor ima e, neke strukturne probleme, budući da velik broj ljudi koji rade u prometu, prometu moraju raditi duže vrijeme i u drugačijim vremenskim razdobljima i isto tako u smjenama, što znači da su duže vrijeme odsutni od kuće. U suvremenom društvu u kojem e, mladi ljudi, žene, e, sve više stavljaju naglasak e, na uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života treba uložiti više napora kako bi se povećala atraktivnost ove profesije. ETF e, i članice ETF-a e, iz dana u dan vide da uočavaju da postoje problemi e, koji više nisu prihvatljivi u ovom sektoru. Predsjednik Juncker i povjerenica Bulč su jedan i drugi rekli da su protiv socijalnog dumpinga. Sada očekujemo da se nešto poduzme u tom smislu. ETF smatra da je potrebna revizija, ne samo pregled bijele knjige o prometu. Borba protiv socijalnog dumpinga u svim prometnim granama i utvrđivanje pravila koje će osigurati jednaka pravila za sve prijevoznike i e, prijeko su potrebni. Zato je potrebna revizija bijele knjige kako bi se riješili sljedeći problemi zastave pogodnosti u zrakoplovstvu i drugim eh, prometnim granama i razlike među zemljama eh, ovisno o tome gdje tvrtka ima svoje sjedište. Zatim eh, zakonodavstvo protiv lažnog samozapošljavanja, unapređenje zakonodavstva kako se ne bi koristile agencije za zapošljavanje radnika, za povremeno zapošljavanje radnika te pod ugovaranje u svrhu socijalnog dampika. Prisilna socijalna zaštita radnika u natječajima e, za zračne luke, ali isto tako i u javnom prijevozu u cestovnom i željezničkom prometu. Zatim instrumenti kako bi se e, poštivala pravila e, za vozače, e, dakle u smislu vremena odmora i vožnje, te korištenje tahografa u e, različitim sektorima. Mjere kojima bi se osigurala e, visoka razina kvalifikacija i obuke i kako bi se izbjeglo izbjegao dumping u području kvalifikacija, zatim mjere koje bi osigurale socijalnu sigurnost i socijalnu zaštitu radnika e, između mjesta boravišta i mjesta rada i e, bolja definicija privremenog e, boravišta. Mjere koje bi osigurale priznanje sindikalnih prava i snažne mjere za progon tvrtki koje ne poštuju socijalna i radnička prava te kolektivni sporazumi i druge socijalne obveze. socijalni dijalog e, ne može riješiti problem i potrebno je e, da interveniraju zakonodavci kao i e, tijela za provedbu zakona. Da, potrebno je da se provodi socijalni dijalog i da se provode konzultacije i naravno da su dostupni i odbori za socijalni dijalog u različitim sektorima, te oni mogu dati svoj doprinos, ali nisu dovoljni za sveobuhvatno rješenje. Zaključno, najnoviji razvoj događaja na globalnoj razini, razini Europske unije, dovode e, u pitanje održivost e, i postavljaju neka pitanja vezano uz europsku prometnu industriju i u ekonomskom i socijalnom smislu. Zato je potrebno uspostaviti jednaka pravila kako bi se osiguralo pravično tržišno natjecanje. Prometni prijevoznici trebali bi biti konkurentni na temelju inovativnih proizvoda i kvalitete, a ne korištenja pravnih praznina eksploatacije radnika. E, prema tome mi tražimo od Europske komisije i od Europskog parlamenta da stanu na kraj socijalnoj deregulaciji E, koja je izazvana slijepim pristupom e, procesu liberalizacije bez ozbiljne integracije socijalnog programa. Hvala lijepo. Sada ćemo prijeći na pitanja. Wim van Kamp. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, neće vas iznenaditi što su neki sudionici već pomalo umorni, no svejedno ćemo nastaviti. Najprije dva pitanja za gospođu Jost. I možete li nešto reći o zemljama koje imaju dobre prakse i onima koje imaju loše prakse? Znam da nije dobro nikoga prozivati, no vidim da se cestovni promet poboljšava u nekim zemljama, a u nekim zemljama je to e, e, slučaju u manjoj mjeri. Što se može poduzeti? Vi ste predložili brojne mjere e, koje su nacionalne mjere, dakle potrebno ih je donijeti na razini država članica. Međutim, kada je riječ o ovoj srednjoročnoj reviziji bijele knjige, nas bi zanimalo što može poduzeti Europska unija. Gospodine Irvin, Vidim da ste vi bili uključeni u e, jedan plan za povećanje gradskog prometa. Mislim da je to dobar plan jer uistinu su e, automobili veliki problem. I zanima me što možemo učiniti u smislu promicanja gradskog prometa. Jer gospodine Avansata 2011. godine u bijeloj knjizi o prometu dogovoreno je da treba internalizirati eksterne troškove. Međutim, tko je to spriječio? Znate li to? Gospođo Trier, jedno pitanje upućeno vama. Vaša poruka je bila jasna. Međutim, ta poruka je pomalo zastarjela budući da je došlo do promjena na tržištu rada i zanima me koje bi bile tri konkretne preporuke za nas. Europska unija može donositi propise, međutim ako se tržište razvija u potpuno drugačijem smjeru, kao što je primjer u zračnom prometu gdje imamo konkurenciju izvan Europske unije, onda od toga neće biti nikakve koristi. Možete li nešto konkretnije reći na koje bismo izazove sada trebali odgovoriti, osim ovog općeg opisa situacije? Hvala lijepa. Ove inicijative su vrlo korisne i pozdravljam ih, posebno one koje se tiču sigurnosti i socijalnih pitanja u prometnom sektoru. Ja sam iz kluba zastupnika socijalista i demokrata, pa to podržavam, no istovremeno je bitno da uz bijelu knjigu da se ostvari e, stvarni pomak u svakodnevnom životu građana. Svi navedeni čimbenici su zapravo u nadležnosti država članica i to se primjenjuje prema načelu subsidijarnosti. Kako se to može primijeniti na europsku razinu? Naravno, kvaliteta radnih mjesta, socijalna pitanja, plaće, to su sve vrlo bitna pitanja i u prometnom sektoru. No pitanje na koji način se to može uskladiti sa mjerama na nacionalnoj razini, kako se zapravo to može pomiriti sa činjenicom da je to uglavnom u nadležnosti država članica. Sigurnost je vrlo bitno pitanje. Moramo smanjiti broj smrtno stradalih u prometnim nesrećama, no pitanje je kako to provesti u dijelo na razini Evropske unije i kako postići da države članice uzmu u obzir ono što mi ovdje definiramo u Europskom parlamentu i u komisiji. Hvala lijepa, Gezina Majstor. Hvala lijepa iz moje strane, iz liberala, našim govornicima. Kao prvo imam jedno pitanje, e, vezano je dakle mnogo toga uz e, gradski osobni e, promet na malu udaljenost, tu možemo dosta toga poboljšati, to su i vaše studije pogledale, a mene zanima što možemo tu poduzeti s europske strane budući da je to više pitanje država članica i pitanje subsidijalnosti. Mi, na primjer, ovdje financiramo, mislim ne radi se samo novcu, ali znam to da e, financiramo e, prometne koridore, to se manje tiče EPNV-a nego drugih stvari. EPNV je dosta ograničen i stoga me zanima što mislite da bi trebala bijela knjiga sadržavati kako bi tu ostvario napredak. Drugi Druga stvar, netko govori o modalnom prijelazu koji je neophodan za održiv razvoj gradske mobilnosti. Tu vam dajem za pravo da možemo dosta toga poduzeti, ali što je sa ruralnim područjem? Tu to ne možemo tako napraviti. To je možda jedna varijanta EPNV-a da imamo više mogućnosti zajedničkog sustava E, dijeljenja prometnih sredstava jer ne možemo napraviti željeznički promet tamo gdje nemamo odgovarajuće poveznice. Dakle, ne možemo sve što je, što je nestalo ponovno vratiti. Stoga me zanima kako vi gledate na ta ruralna područja. Zatim još jedno pitanje koje je svakako upućeno svima. Što očekujete o intenzivnom odgoju na području prometa. Nešto što je vezano uz međugradski, međulokalni promet gdje postoje neke inicijative poput otvorenog prostora gdje se pokušaju ukloniti znakove, na primjer e, čuli smo da ako se elektrificiraju ako se ti sustavi e, u potpunosti učine autonomima, da onda nam znakovi, na primjer, više neće biti potrebni, ali pješaci će i dalje naravno uvijek postojati i stoga se postavlja pitanje kako možemo uključiti sve osobe, uključujući osobe sa invaliditetom, na tim, na te, na te sustave gdje imamo taj, te sustave mobilnosti. Je li bili taj open space bili jedna opcija za vas? Hvala. A sada, gospođa Krilen. Puheenvuoron pitäjille hyvistä huomioista. olisin Hvala lijepo, zahvaljujem svim govornicima na izlaganjima. Imam pitanje za Sabin Trier, koja predstavlja Savez prometnih radnika. Rekli ste da bi trebalo poduzeti hitne mjere, da su potrebne tri mjere kako bi se stalo na kraj socijalnom dampingu. Koje bi to bilo mjere? Hvala lijepa. Davor Škrelec. Uh, uh, Hvala lijepa. Zahvaljujem još jedan put na zanimljivim izlaganjima. Moje prvo pitanje se tiče sigurnosti na cestama. Još uvijek kasnimo za SAD-om gdje se trenutno donosi e, zakon koji propisuje da mora postojati hitni poziv iz automobila u slučaju nesreće. Mi još uvijek to nemamo u našoj automobilskoj industriji. Zanima me što mislite o tome, budući da to može utjecati i na povećanje broja smrtnih slučajeva na našim cestama, no to isto tako može imati utjecaja na konkurentnost eh, naše automobilske industrije u Europi. Drugo pitanje, e, danas sam razgovarao s kolegama vezano uz jednu drugu temu, no zapravo smo došli do toga da treba najprije utvrditi politiku, zatim uvjeriti ljude da ju prihvate i treći dio se tiče toga da se pronaću e, financijska sredstva. Dakle, zanima me sljedeće. Danas je moguće e, putem pametnog telefona kupiti aviokartu i dobiti također ukrcajnu propusnicu na telefonu. Moguće je kupiti i kartu u javnom prijevozu, ne samo u jednoj nego u većini europskih glavnih gradova. Zanima me postoji li mogućnost da se pronađe e, novac u sklopu Junkerovog investicijskog plana, odnosno da se uvjeri njega i njegov tim da izdvoje novac za javni promet i za razvoj e, dakle europskog rješenja za napredno izdavanje karata. Hvala lijepa sada Dieter Koch. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Pitanje je upućeno gospođi iz e a vi ste govorili o sustavima pomoći za vozače. Na e, tom polju smo u dvije, tri godine imali velike razvoje e, što se tiče novosti, ali isto tako što se tiče kakvoće takvih sustava. Smatrate li da bi politika trebala propisati korištenje takvih sustava ili bi trebali samo organizirati reklamne kampanje, kampanje za podizanje svijesti i sve prepustili tržištu, to me zanima. Evo, zatim se ja još stavio se tako govornik na popis govornika. Već smo govorili o semestralnim kartama. Nadavno to je imalo jedan odgojni učinak, zato što su studenti 5-6 godina mogli koristiti javni prijevoz, oni su se na to naviknuli i to su zatim i nastavili raditi zato što su doživjeli sve pozitivne učinke toga, a naravno ako su imali negativne iskustva su s njime prestali, ali u većini gradova se to ipak pokazalo pozitivnim i mlade ljude više ne e, polažu toliko veliku važnost na automobile kao starije generacije. Druga točka. 10% automobila u Europi bila bi dovoljna kako bi održali našu mobilnost. To je govorio gospodin Monheim, to znači da bi mogli smanjiti za 90% količinu automobila. I već sada vidim kako automobilska industrija kaže da je to nemoguće, da ćemo izgubiti milijune radnih mjesta u Europi i tako dalje. Da, to je točno. Ali kako ćemo reagirati na to? To je pitanje. Ako ne želimo da sve ostane ovako kako jest. Ako se mijenja ponašanje ljudi, onda se mora mijenjati privreda. I upravo tu imamo jedan dobar primjer neovisno o tome što imamo 90% manjih, što bi imali 90% manjih smrtnih slučajeva i povreda ako smanjimo automobile, ali imamo i dobar primjer sa Daimler Benzom. Prije 25 godina je šef eh, Daimler Benza, Esa Reuter, rekao da više ne, mu, smijemo biti konglomerat za automobile, već za eh, mobilnost. Oni su počeli izgrađivati eh, tramvaje, brze vlakove, pa čak i bicikle i e, teretna vozila. E, izrađivali su bicikle bez lanaca primjerice. Kada je on napustio to poduzeće je njegov nasljednik e, rasprodao sve te djelatnosti te je Daimler Benz danas u potpunosti ovisan o proizvodnji automobila. Da se to promijeni, kompanije bi trebale se usuglasiti oko toga da onaj tko proizvodi samo automobile da se izlaže opasnosti od bankrota, to je jasno. Ali s druge strane imamo veliki e, svjetski boom vezan uz tramvaje, bicikle, električne bicikle e, i drugo. Kada bi te automobilske industrije sada uspjeli prijeći iz te automobilske industrije na mobilnu industriju, onda bi mogli uspjeti svladati i tu krizu. Jer bilo bi dobro da mogu raditi razne vrste proizvoda. To je izazov i za industriju. I stoga me već zanima kako vi prema tome stojite. Možemo osigurati lokacije ako se automobilska industrija usuglasi oko toga da ćemo provesti taj prijelaz među prijevozim, prijevoznim sredstvima, tada možemo zaštititi ta poduzeća, ali to znači da se oni moraju promijeniti. Onda ne bismo imali ni taj problem sa radnim mjestima, jer mi svakako želimo zadržati ta radna mjesta, ali mene zanima kako vi o tome mislite. I zatim ćemo sada prijeći na odgovore opet u istom redu slijedu kao prvo e, Gracijela Jus. Thank you. Hvala lijepo pitanje kolege Van de Karpa. Dakle, o dobrim i lošim primjerima. Da, postoji neke zemlje kao Švedska, Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina i Irska gdje je smanjen broj smrtnih slučajeva i dakle Irska, Španjolska, Baltičke zemlje gdje je nedavno ostvaren značajan napredak, međutim to nije samo zbog krize. Države članice su donijele neke dobre mjere. E, uglavnom najviše toga se svodi na kontrol od strane policije, dakle kada je riječ o korištenju sigurnosnih pojaseva, o ograničenju brzine i tako dalje. Ako treba donijeti samo jednu mjeru, onda bi to bilo da se stave kamere za e, kontrolu brzine i uvođenje e, kontrole na terenu. Rezultati iz Španjolske i Francuske govore u prilog tome da je ova metoda učinkovita. Zatim druga mjera bi bila unapređenje infrastrukture i tu postoji veza sa onim što komisije i parlament mogu učiniti Europske institucije imaju svoju ulogu, naravno i države članice treba potaknuti da idu korak dalje. Ja sam u izlaganju spomenula da treba, da treba proširiti direktivu o kontroli i da treba to proširiti na svoju infrastrukturu. Nažalost, ta direktiva za sada pNT dakle autoceste, a to nam treba na svim cestama. Zatim e, treba nam strategija za kada je riječ o broju ljudi koji su pretrpjeli ozbiljne povrede, dakle postoji velik broj takvih slučajeva i moramo znati kakve mjere treba usvojiti u tom smislu. Dakle, postoji e, e, dakle, broj ljudi koji, su, koji stradaju je u opadanju. isto tako mi tražimo da se osnuje nova agencija 97% smrtnih slučajeva na cestama, tako da želimo da se proširi nadležnost Agencije za željeznice kako bi ona bila nadležna za sav kopneni promet. Zatim odbor za promet trebao bi tražiti da se u reviziji e, propisa općoj sigurnosti uvedu i takve mjere Dakle, ostvaren je napredak kada je riječ o tim sigurnosnim tehnologijama i cijena također pada, a napredak koji je ostvaren e, proizlazi iz toga što se sve više modela dobrovoljno ekipira nekakvim naprednim tehnološkim rješenjima i to zahvaljujući jednom dobrovoljnom e, programu potrošača. Međutim, potrebni su nam i zakonski propisi kako bi svi građani mogli imati koristi od toga. Vidimo da na tržištu postoji podjela između zapadnih, zapadnih europskih zemalja gdje se e, nude te e, sigurnosne tehnologije da, i to je dakle standardno se nude dok u zemljama istočne Europe ih nije moguće niti dobiti. Isto tako su nam potrebna sigurna radna mjesta u Europi promicanje inovacija. Dakle, treba nam podsjetnik za korištenje e, sigurnosnih pojaseva i isto tako automatske kočnice što bi e, spriječilo broj nesreća među biciklistima i pješacima. Zatim, e, isto tako nam treba uvođenjem jedne tehnologije može se pomoći kod uvođenja drugih tehnologija. Gospodin Irvin sada ima riječ. Hvala lijepa kao i većina nas. Vjerujem da je promet e, vrlo važan za gospodarski rast kao i za socijalnu koheziju i ako ozbiljno razmišljamo o dugoročnom e, preživljavanju na planeti, onda je to nešto što je bitno. Ako se slažete sa mnom vezano za ovo pitanje, onda da odgovorim na vaše pitanje što se može učiniti da se promiče e, održivi gradski promet. Mislim da svi moraju biti svjesni toga da je promet vrlo ozbiljna stvar i da ne možemo i dalje imati prometnu politiku e, koja, koja, koja je izolirana. Dakle, uzmemo četvrti paket za željeznice. Ako želimo E, moramo razmisliti o tome kako željeznice mogu osigurati odgovarajući e, odgovarajuće usluge. Mislim da moramo moramo se za to založiti u političkom smislu i moramo to isto tako osigurati financijska sredstva. Dakle, treba vidjeti što se traži, što potrošači trebaju. Oni trebaju dostupnost, pouzdanost, točnost, moraju moći dobiti mjesto kada ga traže i moraju biti u stanju e, platiti za tu uslugu. I onda nakon toga treba vidjeti e, kako politike mogu ispuniti te ciljeve. Ja dolazim iz Ujedinjene kraljevine, mi smo ideološki se opredijelili za otvaranje tržišta, dakle to je nešto što smo primjenjivali dugo i to je e, utjecalo i na usluge u autobusnom prijevozu izvan Londona. U Londonu je politička intervencija dovela do povećanja upotrebe autobusa i mnogo su, dakle, čitav sustav je e, mnogo fleksibilniji, mnogo, mnogo bolji i dakle moguće je uvesti promjene. Međutim, za to je potrebna politička volja i predanost i moramo prestati s licemjerjem. Dakle, kratkoročno bih rekao parlamentu, morate se razračunati sa licemjerima i spriječite ih da guraju nešto kada e, se zna što se želi postići nekom politikom. Hvala. Izvijestite, ste pitali što se može učiniti kako bi se poboljšao javni prijevoz. Dakle, što mi možemo učiniti po tom pitanju? Dakle, možda bi bilo ključno da se riješi paradoks e, koji se tiče načela subsidijarnosti. Da kako javni prijevoz je djelatnost koja se odvija na lokalnoj razini, tako da neke odluke i neki prioriteti moraju biti definirani na lokalnoj razini i to ne treba mijenjati. Međutim, Danas hitno treba djelovati u gradovima. Tu su potrebne hitne mjere i tu vidimo da evropske institucije još uvijek e, okljevaju kada je riječ o promjenama u smislu proračuna, ali ne samo u smislu proračuna, nego i u smislu moguće intervencije u toj djelatnosti. Dakle, hitno je djelovati u gradovima. Tamo su i najveći izazovi što se tiče klimatskih promjena. Tu su i najveći izazovi u smislu poboljšanja kvalitete života, povećanja konkurentnosti. U gradovima su najveća i očekivanja građana, putnika. E, u gradovima se ponekad događa da se nađemo blokirani u vlaku, u metrou i naravno to je za svakoga loš početak radnog dana. Ali isto tako se i tu e, stvara imidž Europske unije. Dakle, trebamo djelovati na temelju ciljeva koji su dobro definirani u bijeloj knjizi, međutim moramo naprosto ubrzati dinamiku provođenja. Treba shvatiti da e, je uistinu potrebno da se hitno nešto poduzme u gradovima i da moramo djelovati u području gradskog prijevoza. E, nije dovoljno samo reagirati, nego i iskoristiti tu činjenicu da je to sektor u kojem imamo znanje. Dakle, možemo imati tri prioriteta. Istraživanje, Dakle, gradski javni prijevoz ne smije biti izostavljen iz istraživačkih e, projekata, e, što je često slučaj, zatim ulaganja često se govori o Junkerovom planu. E, cilj poboljšanja europske konkurentnosti nećemo postići ako izostavimo gradove, ako ne budemo vodili računa o gradskim, gradskim prostorima. E, dakle, govori se o gradskim čvorištima u sklopu TNT-a. Mislim da bi to bio prioritet. Za sada je to još uvijek u začetku, međutim na to bi se moglo poraditi. Iznimno je bitno da se, da se u tom, ide u tom smjeru, dakle financiranja gradskih e, čvorišta. I na kraju imam još i dosljednost. Dakle, moramo imati dosljedan pristup. Ne možemo poboljšati e, situaciju samo parcijalnim rješenjima. Moramo razmišljati o planiranju gradskog prostora, isto tako treba voditi računa o radu na udaljenost, o, o radu u večernjim satima i tako dalje. Isto tako tu ste spomenuli i internalizaciju e, eksternih troškova, e, dakle to je nešto što ponekad zahtjeva veliku hrabrost, a to nije uvijek lako. Posebno e, uoči izbora na lokalnoj razini. E, dakle, za to je potrebna određena hrabrost, međutim, to je isto tako sastavni dio rješenja. I na kraju samo još e, nekoliko riječi. Gospođo Meitner, javni prijevoz se sastoji u tome da se, da se prevozi, prevoze pojedinci i dakle u seoskim područjima je to bitno pitanje zbog socijalne kohezije. Naravno rješenja nisu ista, ali o tome također treba povesti računa. Hvala. Danke sehr und jetzt Sabine Trier. Hvala lijepa i sada Sabine Trier. Thank you very much. Hvala. Gospodine van de Kamp, ja sam bolje upoznata sa kopnenim prometom, e, unutarnjim plovnim putevima, cestovnim prometom i željezničkim sektorom i velikim brojem ljudi koji tamo rade i posebno je za njih relevantno pitanje međunarodne konkurencije. Što se tiče zrakoplovstva, možda je dobro da se pogleda primjer pomorskog sektora gdje postoji veliki problem ovih e, zastava pogodnosti. Kada pogledamo to i uzmemo to kao argument, prije kasnije ćemo se u avijaciji naći u situaciji da nemamo uopće europskih e, zrakoplovnih radnika. To moramo imati uvijek na umu i gledati druge primjere gdje je situacija puno više uznapredovala. Što se tiče ove tri najrelevantnije točke, veoma mi je naravno teško tu se odlučiti baš za te tri, ali jedan od velikih problema u prometu za mobilne radnike jest da se osigura transparentnost e, radnih ugovora, dakle gdje se uplaćuju doprinosi za socijalno osiguranje i da se izbjegavaju situacije gdje imate ove kompanije koje imaju samo poštanski pretinac, radnici koji uopće ne znaju gdje, se, gdje im se uplaćuju doprinose, e, kome se mogu obratiti ako imaju kakve stvari koje ih brinu vezano za njihove uvjete rada itd. itd. Te kompanije koje imaju samo poštanski sandučić su povezane sa lažnim samozapošljavanjem, ali tu je također i zakonodavstvo vezano za koordinaciju sustava socijalnog osiguranja. To je sve jedan paket. Druga stvar je sigurnost, to je veoma relevantno i to nas dovodi do uvjeta rada i vremena za odmor. Mislim da je to veoma visoko na našoj listi prioriteta. Kao što sam rekla u svojoj prezentaciji ne radi se samo o cestovnom prometu nego o svim oblicima prometa. Zaista moramo uložiti velike napore da se provode zakoni koji su trenutno na snazi i da stvorimo E, instrumente da se to učini tamo gdje i oni ne postoje. Treća stvar koja e, dolazi iz mog sektora, a to je e, prisilna zaštita, odnosno obvezna zaštita radnika kod natječaja za javnu nabavu, neovisno o tome u kojem sektoru. Hvala, no sada prelazimo na primjedbe izvjestitelja iz Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća, Štefan Bak. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, Europsko-gospodarski i socijalni odbor je zamoljen e, da nešto kaže o ovoj bijeloj knjizi o prometu iz 2011. kako bi pomoglo Europskom parlamentu da pripremi e, svoje izvješće o tome. Zahvalni smo na toj prilici da surađujemo. E, EXO još nije spreman, mi to spremamo se usvojiti na našoj plenarnoj sjednici u travnju, dakle mogu vam samo nešto reći o tome e, kako izgleda taj nacrt e, kako ga je izradila naša radna skupina. Mi smo također imali jedno saslušanje krajem ožeka gdje smo saslušali dionike vezano za to gdje smo u primjeni i tako dalje primijetili smo da komisija je uglavnom održala svoja obećanja iz ove bijele knjige zato što skoro pola stvari su već e, praktički riješene, odnosno komisija o njima govori. Ali e, nije dovoljno zakonskih propisa dovršeno. Zakonodavci nisu prihvatili komisije, e, prijedloge komisije ili su ih izmijenili tako da ih je teško prepoznati i često je sporo se i nezadovoljavajuće provode ti zakonski propisi. To je tako sa otvaranjem željezničkog tržišta, sa dovršetkom projekta jedinstvenog europskog neba, pakete za zračne luke, internalizacija vanjskih troškova i drugi važni dijelovi ove bijele knjige. E, naravno, možete reći da tako i treba biti u demokratskom društvu. Ne radi se samo o tehničkom procesu donošenja zakonskih propisa, ali e, taj jaz između ovih ambicioznih ciljeva i onoga kakva je sada situacija je sve veći. Iz tog razloga e, mislim da je ova jasno naznačena nakana nove komisije da se pobrine da politička situacija bude kakva treba prije nego što se uopće iznosi neki prijedlog e, da će biti puno pozitivnija Mislim da ćemo mm, vidjeti u budućnosti rezultate toga kada budemo imali buduće revidirane verzije bijele knjige. No sve ove teme su i dalje e, važne i ne možemo smatrati da je išta stavljeno ad akta. E, naš nacrt mišljenja naglašava jedan mali broj tih e, tema za koje smatramo da su od ključne važnosti. Konačno što se tiče e, financiranja interakcije između ovog fonda Connecting Europe i EFSI-a, to je veoma važna stvar e, zato što će biti potrebna velika ulaganja da bi se e, izvršile ove naše ambicije što se tiče mreže TNT i ITS. Tu ima velikih komercijalnih mogućnosti a također s druge strane imamo i ove e, projekte od velikog socijalnog interesa kao što su neki prekogranični projekti ili projekti u ovim e, slabo naseljenim područjima. I e, tu vidimo da bi možda EFSI mogao to financirati zato što se oni ne mogu isfinancirati iz CEFA. No tu ima nešto što nas brine, a to su ovi iznosi koji su izdvojeni iz CEFA moramo dobiti jamstvo da taj novac, otprilike 2, e, milijarde i 700 milijuna eura, će se koristiti na način koji će biti e, kompatibilan sa prometnom politikom i sa prioritetima iz TNT-a. Inače ćemo e, vidjeti situaciju gdje će se ti novci potrošiti na komercijalno zanimljive projekte koji nemaju veze sa ovim ciljem povezanosti koji je u temelju TNT-a. Kao drugo, promjena infrastrukture i promjene modaliteta. E, univerzalno rješenje e, korisnik plaća, to je nešto što je za nas opasnost. Imamo primjere u ovim udaljenim i slabo naseljenim područjima i ljudi koji su u gospodarsko ranjivoj situaciji E, mogu se naći u lošoj situaciji ako samo korisnici moraju sve plaćati. Isto to vrijedi i za internalizaciju vanjskih troškova. E, mislimo da je to besmisleno u regijama gdje ne postoji pravi, prava mogućnost izbora, gdje samo postoji cestovni promet i gdje zagušenje nije problematično. Ako tu bude morao zagađivač plaćati, doći će do veće cijene mobilnosti. Mislim da trebamo povući jasnu crtu između situacije gdje plaća zagaživač i tamo gdje plaća korisnik, e, zato što internalizacija vanjskih troškova svrha je da se promijeni ponašanje i izgradnja infrastrukture, odnosno financiranja modela infrastrukture na takvom načelu e, ne djeluje baš pretjerano pametno. Također što se tiče te promjene modaliteta, to je cilj koji bi trebao biti malo fleksibilniji nego što je to u ovoj bijeloj knjizi iz 2019. Imamo velike razlike između zemalja članica, između e, metropola i periferije, e, znači to nam sugerira da, ta komoda, da taj komodalitet e, pri čemu su svi oblici prometa učinkoviti i više održivi, da je to bolja opcija. To treće otvaranje tržišta i socijalni dumping. Mislimo da je važno da imamo učinkovit i održiv promet, no pravila koja to time upravljaju moraju biti jasna i moraju biti lako primjenjiva. Nažalost, to nije uvijek slučaj i mislimo da je ovaj program REFIT i bolja regulativa da je to nešto što treba pozdraviti. Dobro funkcionirajuće unutarnje tržište sa jasnim pravilima će biti na korist i e, prometa putnika i roba. Socijalni dumping je nešto što jest veliki problem, ali to nije nužno povezano s otvaranjem tržišta. Postoje pravila e, da se riješi problem e, različite razine dohotka, oporezivanja i socijalne zaštite, kao što je primjerice direktiva kao i nedavno, nedavni prijedlog za europsku platformu kojom će se spriječiti neprijavljen rad. Moramo imati tu i druge mjere i bolja komunikacija između tijela u zemljama članicama je veoma važna, no moramo e, izbjegavati situaciju gdje imamo rješenja koja su gora od problema. Znači, e, rješenja moraju biti proporcionalna i ne smiju Um, sprečavati uh, gospodarske subjekte u, da funkcioniraju. Mislimo da je urbani promet veoma važna tema za budućnost. To vrijedi i za promet roba i za promet uh, putnika. Mislimo da bi se uh, ovlasti za donošenje zakonskih propisa Europske unije mogli tu protegnuti i na gradove na planu prometa kako bi se omogućila harmonizacija E, pristupa i sustava naplate, jer to je veoma važno za zaštitu okoliša i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Tehničke inovacije, naravno uključujući alternativna goriva i pogonske sustave su veoma važni, ali e, mislimo da je korištenje javnog prometa mjera koja bi dovela do odmah do rezultata, pa mislimo da bi to trebalo biti naglašeno u bijeloj knjizi. U tom kontekstu E, moramo također nešto reći i o novim poslovnim modelima kao što je Uber. Mislimo da bi komisija trebala razmotriti socijalne aspekte kao što su radni uvjeti vozača, situacija vozača kao potrošača i raspodjelu odgovornosti ako dođe do nesreća ili drugih incidenata. Hvala vam gospodine predsjedavajući što ste nam da omogućili da se obratimo vašem odboru. Hvala. Da, hvala vam. Imamo sada još dva govornika. Zapravo smo već gotovi s vremenom. Zamolio bih e, usmene povjetelje možemo li još odraditi ta dva govornika. Ja bih vas onda zamoliti da, e, da budete kratki, pet minuta, kao što smo se i dogovorili. Dakle, u ime komisije, gospodin of Dimer, a zatim izvjestitelj. Danke, äh, on behalf of the Commission, I would first of all like to say how Ispred komisije prvo e, hoću reći da zaista pozdravljamo e, ovu inicijativu parlamenta da donese svoje vlastito izvješće jer to će nam pomoći u ovom nastojanju da vidimo gdje smo, na kojem smo mjestu trenutno u reviziji ove bijele knjige i ovo je zaista pokazalo e, kako je to važno i vidjeli smo kvalitetne intervencije. Pravi je čas za to zato što smo već pokrenuli taj postupak Pretpostavljam da je većina vas već vidjela, ali ako niste mogu vam reći da je komisija već e, pokrenula javnu raspravu sa dionicima na internetu. To je počelo znači 10. ožujka, no komisija nije i e, nemamo dovoljno vremena pa E, osim toga već ćemo vam e, dati e, naše suštinske prijedloge. Neću govoriti o samom meritumu, dakle, nego ću samo reći o postupku. Komisija još nije odlučila koje će biti pravni oblok, odnosno status konačnog proizvoda nakon što dođe do revizije bijele knjige. Ono što ćemo učiniti je vidjet ćemo što se provelo, Vidjet ćemo što se nije provelo ili se nije provelo u dovoljnoj mjeri. Pokušat ćemo analizirati razloge zašto e, šepa e, provedba. I vidjeli smo na ovom saslušanju zaista dokaze o tome i 2015. mada je prošlo samo četiri godina E, zaista došlo do velikih promjena u odnosu na 2011. Došlo je do gospodarske krize, promjena cijene nafte i tako dalje, ali bilo je tu i nekih promjena e, na planu prometa, specifičnih za promet, kao što su nove tehnologije, novi poslovni modeli i također e, usredotočenost na socijalne probleme i e, usredotočenost na usluge. Znači vidjet ćemo sada gdje se nalazimo 2015. koja je to naša vizija i koji je naš akcijski plan kako smo ga izložili 2011. što se tu treba promijeniti. Vjerojatno ćemo to mm, objaviti prije kraja godine u obliku nekog dokumenta o provedbi, ali vidjet ćemo koliki je politički apetit komisije pod kraj ove godine Znači, hoće li se onda to dalje razrađivati? Hoće li doći do pune političke evaluacije početkom sljedeće godine? Znači, evo, tu stojimo sa postupkom. I koji su prioriteti za komisiju? Naravno, to će se definirati um, kada za to bude vrijeme na osnovu naše analize i vaših inputa i još evo samo na kraju da kažem da bijela knjiga nije jedina aktivnost u prometnom sektoru kojom se mi bavimo. Mnogi od vas su vidjeli e, energetsku uniju, e, naš strateški akcijski plan i okvir koji uključuje cijeli niz inicijativa koje se tiču s prometnog sektora, zatim imamo digitalnu agendu i sve će se to e, na neki način spojiti i to će sve biti obrađeno u ovoj našoj reviziji bijele knjige. Hvala lijepa. I posljednji, ali ne najmanje važan, dobiva riječ e, izvjestitelj za bijelu knjigu Wim van den Kamp. Het is natuurlijk verleidelijk om nu gedurende anderhalf uur zonder vertaling en Naravno, gospodine predsjedavajući, e, sada bi bilo veliko iskušenje da napravimo jedan rezime ovoga što smo čuli e, tokom protekla dva i pol sata i da to učinimo bez prevođenja ali to neću učiniti na EPP-u, eh, e eh, se sada trenutno vodi jedan interni sastanak eh, kako bih se pobrinuo da se zaštiti financiranje prometnog sektora. No ovaj dan je zaista bio koristan. Mnogi, ne samo tajništvo, nego i drugi su slušali cijelo vrijeme. Ja sam zapisao cijeli niz prioriteta, urbani promet, dijeljenje automobila, komodalnost, socijalna pokretljivost, i sad ćemo se baciti na posao. Hvala vam svima na sugestijama. U potpunosti se slažem sa predstavnikom komisije da je ovo saslušanje je uspjelo e, spojiti cijeli niz različitih elemenata. 14. travnja ćemo objaviti nacrt izvješća i pretpostavljam da ćete onda svi E, htjeti dati svoj doprinos. Posebno se zahvaljujem e, predstavnicima egso koji su također e, bili spremni da nam daju uvid u svoje izvješće te vam svima želim ugodnu večer. Hvala lijepa. Ovo je bilo vrlo kratko i Uspjeli smo poštivati vremenski rok. Kao prvo što se tiče datuma prezentacija trenutnog izvješća predviđena je za 13. i 14. travanj, zatim imamo rok za podnošenje amandmana do 20. travnja, a odbor tran će 28.5. ovom glasovati, a e, cijeli dom na plenarnoj sjednici e, u u srpnju. Želim zahvaliti svima koji su bili ovdje prisutni, e, na tajništvo želim zahvaliti uzmanim prevoditeljima i prevoditeljicama što su ostali s nama malo duže. Još jednom srdečno hvala i sada vam želim ugodan ostatak večeri. Mislim da smo imali dobru raspravu, intenzivnu raspravu, da smo prikazali sve aspekte koji sačinjavaju bijelu knjigu. Još jednom hvala vam lijepa i ugodan večer.